Ladies and gentlemen, good morning. Uh, we start the second... Dobro jutro, dame i gospodo, započet ćemo sa drugim dijelom e, našeg zasjedanja pod odbora za sigurnost i obranu. Pozdravila bih generala Wolfganga Voslosobea, glavnog direktora Vojnog stožera EU. današnja tema bit će trenutno stanje vojnih misija i operacija EU-a. Osobno mene najviše zanimaju pomorske misije Europske unije, no general će naravno biti u mogućnosti odgovoriti na bilo kakva vaša pitanja. Dakle, bez danjeg odugovlačenja da ću riječ generalu i zamoliti ga da izloži trenutno stanje vojnih misija i operacija. Dobro jutro, zahvaljujem predsjednice, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Doista mi časti zadovoljstvo što vam jutros mogu dati pregled naših vojnih misija i operacija i u vidu njihovo trenutačno stanje. Dakle, trenutno imamo 3200 vojnika iz država članica na terenu, što je znatan broj, u sedam misija i operacija. Uz to imamo i doprinos država partnera i to širok raspon država, Srbija, Albanija, Čile, Fajrom, Turska, Švicarska, Moldova i Gruzija. Što sve u svemu čini možda otprilike 10% od ukupnog broja 3200 vojnika. odnosno 3600 ukupnih vojnika, što treba zapravo staviti u kontekst cjelokupnih vojnih misija i operacija, kako civilnih, tako i vojnih. Trenutno dakle imamo i deset civilnih misija sa još otprilike 1500 osoba. Doprinos naših država partnera pokazuje njihovu spremnost da učinkovito doprinesu našim aktivnostima kada se radi o pitanjima sigurnosti i stabilnosti, no to također omogućava da i radimo na svojim zadacima i da raspodijelimo svoj pristup provođenju operacija kao i svoje vrijednosti na kojima se temelje naše vojne misije i operacije. Kako bismo pravi pregled stanja mogli dobiti, započet ćemo sa našim e, misijama savjetodavne naravi i misijama za osposobljavanje koje su pretežno na afričkom kontinentu većina naših misija i operacija jest vezana i usmjerena zapravo ka afričkom kontinentu. Za početak e, započet ćemo sa Srednjom Afričkom republikom, tu se radi jedna misija koja je nedavno započela ove godine. Nadovezala se na rad Eufora, na, dakle, na izvršnu e, operaciju u Afričkoj republici, što je bio jedan dobar primjer gdje smo popunjavali jazninu, jaz koju je ostao nakon povlačenja UN-a. Taj pristup premošćivanja je omogućio e, stvaranje boljeg odnosa sa lokalnim stanovništvom, sa e, lokalnim tijelima i u ožujku ove godine smo tu počeli djelovati. Nakon toga, dakle, uslijedila naša savjetodavna misija EUMAM. Cilj je bio pružiti mentorstvo srednjoafričkim tijelima vlasti u prelasku e, oružanih snaga u jednu profesionalnu vojnu formaciju pod nadzorom vlade koje će istodobno odraziti etnički i demografski sastav stanovništva no postoje velika ograničenja u smislu financijskih sredstava koje su na raspolaganju oružanim snagama Srednjoafričke republike. Zbog toga je ključno identificirati jedan realan nivo ambicija koji će se srediti na izgradnju samopouzdanja i provođenje procesa i postupaka jedne niže razine, a što će sve doprinijeti ponovno izgradnji organizacije Oružanih snaga Srednjoafričke republike i izgradnji E, jednog stabilnog čvrstog temelja. Zapovjednik misije, general Želi, njegov tim već su napredovali, rekao bih čak znatno napredovali, no uzevši obzir postojeća ograničenja, nužno je identificirati novi izvor financiranja kako bi se minimalni preduvjeti mogli e, postaviti osobito u logoru Kasai, kako bi se neoperativna obuka ondje mogla provesti kako bi se nastavila raditi na temelju već postojećeg odrađenog dijela posla. Nadalje, bavimo se i nadolazećim sljedećim aktivnostima koje će biti potrebne srednjoročno gledano, a politički govoreno taj srednjoročni rok je razdoblje prije i poslije izbora i tijekom očekivanog gospodarskog oporavka. Ono što je važno je da se aktivnosti ne planiraju i ne provode izolirano. Moramo se dakle pobrinuti da osnažimo svoju suradnju i koordinaciju sa minuskom, uzevši u obzir također i težnje i potrebe samih tijela Srednjoafričke republike. Mnogo je pred nama u Srednjoafričkoj republici, ne samo što se tiče csdp p-a, odnosno sigurnosne obrambene politike, već i što se tiče cijelog spektra sveobuhvatnog pristupa Europske unije, stabilizacije, podrške e, ovoj zemlji, njenom gospodarstvu, sigurnosti i humanitarnim potrebama samog stanovništva. Kao što možda i znate, trenutno smo u procesu razmatranja ponovnog razmatranja veličine i obuhvata našeg prisustva ondje, dakle u kojem smjeru bi se trebalo kretati, da li i priključiti osposobljavanje trenutnoj savjetodavnoj ulozi. Nastavimo se također neizvršnom misijom uh, EUDEM. Uh, the inception of this mission we have trained about uh, more than 5,000 Dakle, imamo preko 5000 vojnika u rogu Afrike, surađujemo na osposobljavanju i obuci od temeljne obuke do specijalizirane obuke i također osposobljavanje trenera i e, aktivnosti koje se bave menadžmentom, time se bavimo trenutno u Mogadišu i to dakle misija e UTM u Somaliji kako bi se sigurnosni sektor u Somaliji osnažio, a tu imamo tri stupa koje uključuju obranu, osposobljavanje vezano uz obuku, savjetodavne usluge i mentorstvo. Istodobno, vrlo važan aspekt ovdje je Emison, Afrička unija sa svojim operacijama koje su važnu ulogu odigrale u postepenom vraćanju u mirno stanje u Mogadišu i regijama Somalije. To je također pomoglo stvoriti preduvjete za razvoj i za povratak na funkcionalne ekonomske aktivnosti. Sada možemo vidjeti da postoje potreba za pojačanje stabilnosti oslobođenog teritorija i održivost e, oružanih snaga Somalije kako bi se pobrinuli da se al ne vrati na oslobođeno područje e, dakle, isključivši Mogadišu. Međutim, moramo se potruditi da pružimo podršku EUTM-u u Somaliji, trenutno pod zapovjedništvom generala Antonija Mađija iz Italije, i to u suradnji sa izaslanstvom Europske unije i našim somalskim partnerima. Razvili smo nekoliko prijedloga u skladu sa inicijativama za izgradnju kapaciteta Europske unije koji sada čekaju financiranje. Među njima je i projekt e, obnove vojne bolnice Huga za članove oružanih snaga i sigurnosnih snaga kao i njihove obitelji, kao i MODS, dakle projekt izgradnje kapaciteta. Zaključno što se Somalije tiče, rad na provedbi sveobuhvatnog europskog pristupa i to na učinkovit način unutar ove regije, nešto na čemu trebamo i dalje raditi, e, relokacija EUCAP Nestor misije, odnosno središnjeg štaba u područje EUTM Somalije, nudit će određene mogućnosti za osnaženu suradnju i ostvarenje sinergije. Što se tiče EUTM mm, mali e, misije obuke, ovdje imamo savjetodavni stup u Bamaku, glavnom gradu i mnogo veći stup koji se bavi obukom u e, vojnom logoru Kulikoru koji je otprilike 60 km sjeveroistočno od Bamaku. E, Rezultat ovog savjetodavnog dijela misije pozitivan, potpisivanje eh, vojnog programa izgradnje, što je učinio predsjednik Somalija, važan je početak i temelj izgradnje oružane snage Malija. Također, što se tiče eh, stupa koji se bavi obukom, postigli smo uspjehe i trenutno eh, istječe sljedeće godine u svibnju drugi mandat EUTM Malija, a šest od osam, e, ukupnih osam borbenih skupina su već prošla obuku. EUTM Malija također tečeve za e, osposobljavanje uspostavio za buduće trenere, za buduće komanduse koji će uspostaviti održivost kapaciteta za obuku što je nužno u Maliju za funkcioniranje vojske trenutno oružane snage Maliju u određenom smislu su nedostatne zbog trenutne sigurnosne situacije, osobito u središnjem dijelu zemlje. Postoje određene sumnje o tome da li mogu e, osloboditi doći do dovoljnog broja osoba i oružja kako bi organizirali sedmu i osmu borbenu skupinu. Nakon potpisivanja mirnog sporazuma sigurnosna situacija u Maliju nije u potpunosti stabilna zbog terorističkih aktivnosti, ali i zbog aktivnosti e, grupacija koje su bile uključene u potpisivanje sporazuma. Znači, zbog takve sigurnosne situacije i zbog nedovoljnog broja snaga u Maliju, njemački zapovjednik, general Franklin e, iz Eurokora, i njegovo osoblje odlučilo je stvoriti jednu radnu skupinu koja blisko surađuje sa tijelima vlasti u Maliju kako bi mogli izraditi jedan realan program za obuku tijekom preostalog trajanja mandata. Dugoročnije gledano, strateška revizija je u tema Mali se planira planira biti dovršena do studenog ove godine, a to će zapravo stvoriti jedan temelj za nadolazeći treći mandat. Moramo se potruditi da naš dosadašnji trud ne bude izgubljen i da se sa tom strateškom revizijom um, uspije odlučiti kako će se dalje obučavati i savjete pružati eh, snagama Malija kako bi postala održiva vojna snaga. Zaključno, dvije točke. Eh, vrlo je važna naša suradnja s MINUSMom snagama un i kao što smo već vidjeli u mm, rogu Afrike, važno je ostvarenje sinergija i suradnje sa našim civilnim pandanima, dakle i u ovom užem krugu unutar eh, e, ZSOP-a, ali i u ovom širem krugu, dakle što se tiče eh, šireg eh, konteksta Europske unije, komisije pružanja razvojne pomoći i tako dalje. Dakle, financiranje je i u ovom slučaju ključno pitanje. Dakle, kratko ću se dotaknuti e, naše najmanje misije u Republici Kongo, koja je započela sa radom 2005. i koja trenutno se približava kraju svoje misije 2016. A to je važan i prvi primjer gdje dolazi do predaje aktivnosti koje su uspostavljene unutar konteksta ZSOP-a E, predaje dakle našim civilnim pandanima i to na bilateralnoj osnovi sa Kongom i sa drugim međunarodnim dionicima i naravno sa e, komisijom. Ovdje se osobito stavlja naglasak na razvoj i na razvojni program. Ono na što smo usredotočeni u preostalom razdoblju je obuka i vojne škole dakle njihova organizacija, konsolidacija onoga što smo učinili, e, dakle što se tiče ureda, što se tiče e, obuke e, vojnika. Pozabavio bih se sada nekim izvršnim operacijama. Započet ćemo sa Zapadnim Balkanom, EUFOR Altea. General Adrian Bradshaw je nadležan a na terenu je zadužilo iz Austrije, zapovjednik misije. Prema informacijama koje smo trenutno dobili, ultranacionalističke i ekstremističke organizacije kao i neki radikalni segmenti stanovništva i dalje su prijetnje stabilnosti zemlje i zbog toga njenoj unutrašnjoj sigurnosti. Dakle, preporuča se najveći oprez. Što se tiče izbjeglica i migranata i situacije na zapadno-balkanskoj e, ruti, očekuje se da u Bosnu izbjeglice dospiju u posljednjem kvartalu ove godine. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine zajedno sa Ministarstvom obrane priprema plan kako bi se e, pripremila e, pripremio prijem i smještaj izbjeglica u, e, na vojnim lokacijama. Prema snaga meofora, oko određeni broj terorista iz BH se nalaze u Siriji i Iraku, a otprilike 50 od njih su žene. 16 stranih terorističkih boraca je obijeno u Siriji i Iraku, a ukupno 43 iz Bosne i Hercegovine, no svejedno ne vidimo da je neposredna pretnja sigurnom okruženju e, što se tiče Bosne i Hercegovine i stranih boraca koji ondje dolaze. I trenutno ne planira, nema nikakvih planova što se tiče terorističkih napada u Bosni i Hercegovini. Nastan napredak ostvaren je u izgradnji daljnjoj oružanih snaga i dobre suradnje između misije i štaba NATO-a u Sarajevu i tu se nastavlja raditi na izgradnji oružanih snaga Bosne i Hercegovine. No moram spomenuti da je šteta što je daljni napredak znatno težan nedostatkom jedne koherentne vizije o budućnosti oružanih snaga i to e, kada govorimo o političkom vrhu same zemlje. Što se tiče dvije vojne pomorske operacije, Atlanta pod zapovjedništvom generala Martina Smitha iz Velike Britanije i Latici pod zapovjedništvom admirala de Cordobe iz Španjolske, Dakle, radi se o operaciji koja još traje uz Somalsku obalu, usmjerena je protiv piratstva, a zahvaljujući njoj e, uspjeli smo staviti pod nadzor u velikoj mjeri e, piratstvo. To je kako zahvaljujući samoj operaciji, tako i zahvaljujući bliskoj suradnji sa međunarodnom zajednicom, osobito brodarskom. Trenutni rezultat ostvaren je kroz jedan zajednički kolektivan napor koji se i dalje nastavlja i mora se nastaviti. Moramo zadržati standarde i najbolje prakse koje smo uspostavili. Jedan element toga je regionalni pomorski sigurnosni program Europske unije koji dobio podršku Europske unije, a isto tako i naša bliska suradnja s drugim dionicima u tom području, UN, US Afrikom, dakle, Međunarodna brodarska organizacija i brodarska industrija pojačeni angažman sa europskim partnerskim misijama, evo kap Nestor prvenstveno i sa drugim dionicima koji se boje protiv piratstva, uključujući NATO i CMF-a, se i dalje nastavlja, a trenutni mandat operacije, četvrti mandat, ističe u prosincu sljedeće godine. Nužno je porazmisliti o tome kako preoblikovati EUNAFOR e, i prilagoditi ga novom okruženju, novim izazovima, a istodobno zadržati dodatnu vrijednost koju je do sada e, pružio, dakle uz borbu protiv piratstva, jer tu je također već isporučio određene rezultate u suradnji sa EUCAP Nestorom i sa međunarodnim dionicima, jer došli smo do te dodane vrednosti izgradnje obalne straže i rada na sigurnosti na kopnu. Dakle, postoji tu i doprinos izgradnji nužnih, nužnog pravosudnog aparata u samoj zemlji također. I zaključno ću samo reći nešto o strateškim revizijama. Ponovno približavamo se nečem novom, konkretno na rogu Afrike Dakle, imali smo tri misije operacije za sopa mandati kojih e, istječu krajem 2016. Trenutno smo u jednom koordiniranom procesu rada na harmoniziranim, usklađenim strateškim revizijama sa zajedničkim sveobuhvatnim političkim ciljem. To je novi izazov, osobito za Europsku službu za vanjsko djelovanje i trenutno upravo radimo i na ostvarenju tog cilja. Zaključno, e, za kraj EUNAFOR Mediterranean, naša najnovija operacija. To je također e, sastavni dio sveobuhvatnog pristupa Europske unije kako bi se sprečio gubitak života na središnjem i južnom sredozemlju zbog migracije i da se također nosimo sa osnovnim uzrocima ove humanitarne krize, prvenstveno kroz borbu protiv krimčarenja. Dakle, dalje se pokušava prekinuti poslovni model i mreže koje krimčare ljudima u ovom području. Ona je pokrenuta ove godine, 22. lipnja, zadužen je talijanski admiral Ernedino i punu operativnu sposobnost je postigla krajem srpnja završit će 12 mjeseci nakon što je postigla operativne sposobnosti i mi trenutno nudimo tri faze, trenutno smo u prvoj fazi prikupljanju obavještajnih podataka, deploy and assess, a zapovjednik je nedavno objavio da je spreman e, na prelazak u drugu fazu za što očekujemo političku odluku u nadolazećim danima. Dakle, prijeći će se u fazu koju nazivamo tu high seas, dakle aktivnostima na otvorenom moru gdje se neće ulaziti u teritorijalne vode Libije niti na libijski teritorij. To će biti faza 2b kada ćemo djelovati na teritorijalnim vodama, a kada ćemo djelovati na libijskom teritoriju to će biti faza 3. Konačno, za kraj naglasio bih rezultate koje su stvarali naši muškarci i žene koji djeluju na terenu, njihovu posvećenost i ključnu ulogu u zastupanju naših vrijednosti, e, vrijednosti e, koje zastupaju ove operacije i ove misije. Hvala na pažnji. Najviše generale. Sada otvaram raspravu. Da se gospodin Galer želi javiti za riječ, izvolite. Hvala predsjednice. Hvala vam generale na ovom zanimljivom pregledu situacije. Što se tiče misije temu Maliju, imam jedno pitanje. Rekli ste da malijska vojska trenutno je previše zauzeta, kako ste rekli, do te mjere da se ne mogu obaviti nužne vježbe kako bi se išlo na bojišnicu. Da li ta međunarodna misija FISMA, da li još uvijek na licu mjesta, da li služi još uvijek nečemu, da li im pomaže? Zatim, još jedna korisna eventualno stvar za mali jeste ta inicijativa za obučavanje i opremanje silac naših partnera koje za cilj imaju pomoći e, vojnim snagama u zemljama partnerima. Da u takvom okviru može biti korisno pružiti podršku? Mi kao Europska unija, s obzirom da nismo stavili na raspolaganje vojnu opremu, poslije se pitanje u kojoj mjeri, na koji način možemo staviti na raspolaganje vojne opreme i kapacitete. Koliko sam čuo, u Maliju na terenu imaju jedinice koje, su, koje smo mi obučili, koje su dobile opremu od Kine i Rusije. Mislim da dugoročno to nije baš dobra, e, dobar način funkcioniranja, prihvatljiv. Mi ih obučavamo, a potom im drugi daju opremu, odnosno opremaju ih. Kako vi to percipirate? Imam još, e, još jedno pitanje o na foru. Vi ste spominjali jednu drugu etapu, dakle kakvi su kapaciteti, odnosno da li će njihovi kapaciteti biti pojačani u drugoj etapi, da li ćemo na aktivnoj razini slati brodove do e, granice od 12 milja, da li je predviđeno da ako se da ima krimčara na tim e, kontroliranim brodovima, da li će biti odvedeni u Italiju, na Maltu, pred sudove, da li ćemo potopite brodove, kako ne bi ponovno bili korišteni za krimčarenje ljudi. A treća etapa ovisit će naravno o načinu na koji ćemo se dogovoriti o određenim elementima u Libiji između Tobruka, Tripolija, predviđen je dogovor narednih e, nekoliko dana, ne znam na čemu smo sad, bilo bi dobro da e, priznata vlada iz Sobruka pristane sudjelovati u pregovorima, da li tu ima išta što bi moglo pomoći kako u Bengaziju i drugdje stvari mogu napredovati zahvaljujući toj konvenciji kako se mogli napredovati i boriti se na koristan način. Hvala. Gospodin Freund, imate riječ sada. Najljepša hvala. Mm, ako nemate ništa protiv, e, ja ću se kao Austrijanac obratiti svom zemljaku, Austrijancu na Njemačkom. Najljepša hvala na vašem pregledu situacije. Imam jedno pitanje glede Malija. Imam jednu svježu informaciju iz Austrije, dakle ovaj kontingent predviđen za mali minusmu, odnosno misiju jednih naroda, da će biti proširena, da će, biti, da će u tome sudjelovati još dodatnih 15 časnika. Moje pitanje je sljedeće. Da li misija Europske unije da li je postavljala, da li je tražila od Austrije dodatne časnike kako je došlo do te raspodjele, kako to da su novi časnici poslani na taj sjeverni bok, kako to da su oni tamo poslani, jer u biti to jest, barem kako se kaže, najopasnija misija da li nam možete dati neke informacije o onome što se tamo događalo? Drugo pitanje, želim se nadovezati na ovo što je kolega rekao malo prije, dakle misija u sredozemlju. Donekle sam skeptičan glede ovoga što ste rekli. Rekli ste naime da ćemo se baviti samim uzrocima i izvorima razloga migracije, pa ja ne mislim da su krimčari, krimčarnje ljudima, da je to sam izvor problema, sam izvor i razlog toga jeste zašto su ti svi ljudi primorani napustiti svoju zemlju i mjesto podrijetla. To je prvi dio. Zatim ima li izvješća o napredovanju ovog prvog dijela misije koja već ima nekoliko mjeseci. Hvala gospodin Van Orden ima riječ sada. Najša hvala predsjedavajuća. Dobar dan generale. Pa naravno, općenito možemo ustanoviti da je došlo do deterioracije stanja i kao i uvijek to je pitanje toga što Europska unija nastoji si naći neke aktivnosti za sebe. Pa pitam se do koje mjere Europska unija doista djeluje, da li zadovoljava sigurnosne potrebe tih mjesta u kojima razmješta svoje snage na ovaj ili onaj način. Jer čini se da je puno toga što radimo, da e, je ponukano željama, ne potrebama, do koje mjere dakle obučavanje u Somaliji je polučilo dobre rezultate i do koje mjere je uspostavljen kontakt sa neprijateljem, da li su to klijenti koji traže neke usluge koje nismo u stanju pružiti i do koje mjere kada se govori o afričkim misijama, do koje mjere je uspostavljena veza sa Sjedinim američkim državama, jer jasno je da e, SAD imaju jak interes, jak interese u SAD, e, Srednjoafričkoj republici, u Čadu i svim tim mjestima. Dakle, pitam se do koje mjere se upostavili kontakt sa Sjedinim američkim državama. I možete li nam reći nešto o problemima koje imate kada se radi o oslanju snaga. Zatim, recite mi da li ima nekih pritisaka koji se vrše na vas kada se radi o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici da li se vrše pritisci iz nekih dijelova stalnih e, operacija Europske unije. Možete nam nešto o tome reći? Najviše hvala gospodin Nart. Pažljivo sam slušao što ste rekli generale i iskreno govoreći veliki raskorak između onoga što vi kažete i što sam ja vidio i što, što znam. Evo započnemo s Libijom. U Libiji bi bilo jako važno da se postavi kontrola na sjevernim kopnenim graničnim područjem, ali Libija je ogrom, ogroman teritorij i nema nikakvih kontrola niti na sjeveru, niti na jugu. Dakle, tu bi trebalo to je, tu kad se govori o oprezu i nadzoru, to je više hipotetski i filozofski način sagledavanja stvari. Dakle, tu postoje te granice, ali evo primjera. Alžir ima granicu s Malijem, ali južna granica s Čadom i Džabelinat tako dalje, dakle, granice između Sudana i Egipta, pa u biti kroz te granice može svako proći kako god želi. I mislim da neki od ovih koridora jesu od iznimnog značaja kada je riječ o migracijama. Dakle, dobro je raditi na nekim granicama, ali opet uvijek postoje druge granice koje su u potpunosti otvorene i mm, potrebno uspostaviti granice na jugu Libije jer to je ključno značaj jer to su područja gdje su strateški arsenali Gaddafijevi i gdje se drogama, krijumčari i ljudima i zatim tamo su i islamski fundamentalisti i tako dalje. Pređemo sad na minusmu. Rekli da je minusma jedna uspješnica. Pa bit ću iskren s vama, gospodine, da nije bilo francuske vojske, koja je na sebe Timbuktu i Gao, da njih nije bilo, te milicije i ti fundamentalisti bi zasigurno bili e, na području Bamakoa. naružane skupine koje su obučene tamo su bile u potpunosti beskorisne i to je stvarnost u vojnim sukobima oni su bili beskorisni. Ta vojska nije, e, nije cilj vojske da e, paradira, već da bude učinkovita na terenu, a nažalost nakon dvije godine obuke ni jedan od tih e, bataljuna nije bio učinkovit i oni su jednostavno rastopili poput kocke šećera u vodi i njihovi protivnici su bili pet puta manji no oni kad se suočavaju čak i sa jako malim postrojbama jednostavno se raspadnu nisu učinkoviti takva je, takva je ravnost iskreno govoreći u dvije godine nismo bili u stanju obučiti niti jedan jedini aktivni bataljon i imajući to na umu moramo ponovno napraviti procjenu situacije. Ja sam obišao to područje, imam donekle neko ratno iskustvo, bio sam ratni dopisnik u subsaharskom području, tako da znam do neko o čemu govorim. Jedina učinkovita vojska u saharskom pojasu je čadska vojska koja je uništila libijsku vojsku 1986. Oni su imali su superiorno zrakopolovstvo, helikoptere, artiljeriju i tako dalje. Gerile sada, dakle, Tvorezi i Drugi to su takozvane Toyota vojske. Ono što mi radimo je da obučavamo vojsku poput <laughs> Vatikanske vojske, jer nema nikakve ofenzivne kapacitete, već samo defenzivne, a ja ne znam ni za jednu drugu vojsku na svijetu koja ima samo defenzivne kapacitete konačno e, kolega je upravo kada je rekao da se rusko oružje daje malijskim vojnicima rusko oružje nije baš e, najbolje imamo jer ga treba dobro održavati puno održavanja zahtjeva i tu su odnosno rusko oružje je najjednostavnije za održavanje puno, puno, puno jednostavnije od velikog broja e, sofisticiranog zapadnjačkog oružja no u tome nije problem. Problem je u tome što u Europi pa je mir, miran kontinent, dakle mi ne dajemo na raspolaganje oružje već ne neofanzivnu obuku, što je katastrofa. Dakle, subsaharsko područje mora biti uspostavljeno da bude ofenzivno, a mi suprotno radimo. Dakle, njihova je sudbina da ne uspiju ti ljudi koje mi obučavamo će stradati. Dakle, mi ne dajemo oružje. Mm, Vlada Malija im treba staviti na raspolaganje oružje. Ali oni nisu imali oružja zbog korupcije i tako dalje. Dakle, uopće ne znamo što će se tamo dogoditi. I povr toga svega, naši eh, ljudi zaduženi za obuku nisu imali dopuštenje da idu u borben e, na, u regije bojišnice, tako da ne mogu ocijeniti svoje jedinice koje su obučili u, borbenoj situaciji. Dakle, vaša misija e, je osuđena na propast. Treće, njemački kontinent, kad sam tamo došao, rekao sam da sve treba biti ponovno ispočetka napravljeno i ocjenjeno i htio su uključiti i neke političke elemente mm, sa, s vojskom u Sahari. Mislim, tamo je stvorena ta konfuzija i moramo uvidjeti da ta operacija ne funkcionira. I rekao bih vam ja što šta više, iznimno sam iznenađen, ako ne skandaliziran, kad vidim da jedinice i bataljoni koji su integrirani tamo ne samo da ne raspolažu dovoljno materijala, a o tome bih vam mogao detaljno govoriti, to su iznimno teške e, jedinice koje imaju krajnje zahtjevnu logistiku, a u biti tamo trebaju neovisne i autonomne jedinice. E, u Maliju se obučavaju ljudi u, u koritima rijeka, a pa gdje imamo u Nigeru rijeke? Transporteri, E, iz Tombuktua na svu sreću bio je kontroliran od strane francuske vojske jedini most e, u Gau, Francuzi ga čuvaju i na koji onda na, na svu sreću pa kako onda Europska unija hoće obučavati vojne jedinice u tokovima rijeka a ti isti ljudi se trebaju boriti na planinama i u pustinji pa kako vi s tim hoćete nešto išta napraviti to sve su operacije koje vodi njemačka vojska. Pa ja sam sa bez Htio bih da se vratimo na praksu. Ako, dakle, nakon dvije godine nismo osposobili, aktivno osposobili jedan jedini bataljon, a kao što mi kažete, oni su smješteni u području centra, jer milicije su te koje su zadužene za obranu sjevera i Francuzi su aktivni i Čad. A što smo mi napravili s tolikim pokušajima, s tolikim ulaženim i trudom i novcem? Hvala. Marek Jurek, imate riječ. Najljepša hvala. Gospodine generale, zahvaljujem vam na izlaganju, na pregledu ovih misija koje vodi Europska unija. Najprije vama želim osobno iskreno zahvaliti vama i cijelom osoblju koje sudjeluju u tim misijama. Učinito govoreći, slažem se s onim što je rekao gospodin Van den Norden malo prije. Moram reći da postoje operacije i misije koje nam omogućuju da učinkovito štitimo jamčimo svoju sigurnost i svoje, štitimo svoje interese. Ovdje mislimo o akciji na sredozemlju. To je glavni trenutni problem. Odnosno, tu se bavimo imigracijskom krizom. Ne slažem se s kolegama koji misle da je trgovina ljudima glavni uzrok tog problema. Mislim da to postoji i da ta situacija može imati više aspekata i više odredišta. Jedno od odredišta te trgovine ljudima jest Europa. Ljudi bježe u Europu jer ih se potiče da bježe ka Europi. Dakle, da krenu ka Europi, a ne drugama. Vi ste rekli da se približavamo drugoj etapi, no Politička odluka o tom djelovanju, ja govorim o političkoj odluci, ona je donesena tek prije pet mjeseci tijekom izvanrednog sastanka na vrhu Europske unije krajem travnja, a tada se nije govorilo o prvoj i drugoj etapi, već je donesena odluka da se provede ono što ste vi opisali kao treću etapu dakle uništavanje infrastruktura u lukama. Naš pododbor dobio je informaciju od predstavnika Europske službe za vanjsko djelovanje prema kojoj ništa nije napravljeno kako bi se prešlo na treću etapu. Te operacije su trebale već biti provedene na teritoriju zemalja iz kojih e, migranti dolaze. Ciljevi operacija bili su da se pojača sigurnost naših država članica. Naravno, vojska samo provodi politiku koja se usvaja i odlučuje drugdje, no na određenoj razini moramo reći da napor kako bi se kako mora biti uložen određeni napor kako bi se prešlo na tu treću etapu. Dakle, htio bih čuti kako vi sagledate situaciju, kad će prema vama ova treća etapa moći započeti. Dakle, ponovit ću, za sve je potrebno vremena. Prva faza je prema vama ispunila svoje ciljeve. Prelazimo na drugu fazu. Međutim, politička odluka je donesena prije pet mjeseci. Ona se ticala zaključne faze, dakle uništenja infrastruktura koje omogućuju priljev migranata u Europu. Dakle, htio bih saznati što se poduzima glede svih brodova koji su zapljenjeni, brodova na kojima dolaze ljudi u Europu. Da li su ta plovila zapljenjena? Što se radi s tim materijalom, plovilima? Da se pokuša analizirati situaciju, saznati otkud dolazi, otkud dolaze ta plovila, čija su, kome pripadaju, jer na temelju te odluke iz travnja te ta plovila nikad ne bi trebala biti ponovno korištena. Dakle, evo, jako sam vam zahvalan na svim tim informacijama. Hvala. Ana Gomeš, izvolite. regarding the... Generale, kada se radi o za u za sredozemlje. Ošto cilj da se, cilj da se prekine to poslovanje, ali uništenje plovila će samo za to da se stvore nova plovila. Mislim, da li imate ikakvih obavještajnih e, podataka, jer prema libijskim izvorima jak se dobro zna tko je taj, odnosno tko to u Libiji organizira ta plovila. Dakle, da li mi imamo obveždane podatke da identificiramo te ljude koji organiziraju taj e, prelazak e, preko sredozemlja iz Libije. I jedin način da se prekine taj e, biznis jest u biti da se zajamče zakoniti putovi za migrante da dođu, odnosno da li postoji ikakav način da vi proslijedite dati informacije političkim e, donositeljima odluka, vi, jer vi ne možete prekinuti taj, taj način prolaska, jer e, možete, možete prekinuti na kratko, ali ne možete obustaviti. A ako se to ne prekine, onda se samo omogućuje i dalje, dalja zarada na trgovini ljudima. Drugo pitanje odnosi se na EMSU e, kada je EUNAVFOR za sredozemlje najavljen, spomenute su određene mjere suradnje, ali ne sa ems a EMSA radi e, u suradnji sa Atalantom, ne, posao od neprocjenjivog značaja, isto tako uvjerena sam da, da surađuje, odnosno da bi sigurno mogao pružiti e, jako važne informacije slitske snimke za EUNAFOR e, za sredozemlje. Dakle, ne znam zašto to nije jasno i glasno rečeno da se treba surađivati jer e, ako je stvar u tome što je to civilna E, agencija, a to mislim ipak da nema nikakvog razloga da se ne surađuje, mislim da je to e, blesavo, jer morali bismo u potpunosti iskoristiti e, sve ono što može EMSA pružiti operacijama kao što je EUNAV za EUNAVFOR za sredozemlje. Zatim, što znate o djelovanju u Libiji. Naime, Europska unija predlaže stranama u Libiji da ćemo im pomoći i da ćemo napraviti ono što nismo napravili nakon pada Gaddafija, dakle pomoći im u reformi sigurnosnog sektora, to je ono što nismo napravili nakon pada Gaddafija i što je izazvalo pometnju. I dakle pomoći im da e, sigurnost pomorskih e, granica, no kao što su kolege rekli, pomorske granice nisu, nisu dovoljne. Dakle, treba osigurati i kopne granice, ali barem treba pomoći da se nekako koordinira rada, to je ono što uopće nije uspjelo u prethodnim fazama. Ispričavam se na ovom pitanju, ali Ovdje se radi o nevojnoj misiji Europske unije. E, u biti hoću govoriti o borbi protiv isis To je izvor naše vlastite nesigurnosti, ali i nesigurnosti tamo e, cijele regije i to je jedan od razloga zašto ljudi bježe iz te regije e, i dolaze kao izbjeglice u Europu. Dakle, tu se, to se tiče na Irak i Siriju. Ja sam upravo tamo bila, odnosno bila na granici e, na, u Kurdistanu i na samoj granici između Kurda, Pešmerga i Isisa. To je granica, odnosno bojišnica duga e, preko 1000 km. Pešmerge imaju samo ono naj osnovnije. Neke države članice daju im opremu, korisnu opremu, konkretno prototenkovsko naoružanje, ali oni nemaju infracrvene eh, nemaju dovoljno streljivačak, nemaju pancir, pancirne prsluke. Ja sam eto bila na 10 km od Mosula, odnosno na kilometar i pol od Isovih e, položaja. Mogu vam reći da mjesto gdje su pešmerik boravili, da, da je katastrofalno loše govoreći o njihovoj e, defensivnim kapacitetima, da ne spominjem ofenzivne. Pa, dakle, pitanje je gdje su države članice, gdje je Europska unija? Evo, ja čujem da e, moja zemlja da stava na raspolaganje 30 ljudi za obuku iračkih snaga u okviru te takozvane koalicije. Pa nema nikakvih oružanih snaga Ira, iračkih oružanih snaga. Evo, budimo iskreni, ja sumnjam čak da, da Irak i postoji. A ono što je sigurno to je da postoje pešmerge koji se bore, koji su na terenu, a to njihovo prisustvo na terenu, odnosno fizičko prisustvo na terenu je od ključnog značaja za e, borbu protiv Isisa. To nije samo vojna borba, tu je ideološka, ali je i vojna. I žao mi je reći ovo, ali naše države članice varaju i razočaravaju naše, naše stanovništvo jer uopće ne rade onaj naj, najminimalniji dio odgovornosti nisu preuzele za borbu protiv e, ISIS-a u cijeloj toj regiji, a da ne spominjem uopće čitav aspekt ideološke borbe, jer način na koji se neke države članice bore e, je da stavljaju na raspolaganje samo streljivo, odnosno ideološko streljivo e, onima koji rekrutiraju nove ljude za ISIS. Hvala, gospodine Kjeza, imate riječ. Hvala, predsjednice. Hvala vam, generale. Zaista puno vam hvala. I e, e baš kao što je rekao kolega Jurek, e, obraćaju se vama, zahvaljujemo svim muškarcima i ženama angažiranim u tim snagama, naročito oni koji su na sredozemlju, jer misija e, EUNAF e, for za Mediteran gdje se prelazi iz prve, druge, sada već u treću fazu. I zapravo moje pitanje e, vezano je za ove nove faze. Moramo se dakle puno više angažirati, želimo li se suprotstaviti krijumčarenju ljudi. Putem ovih misija, najprije talijanska misija Mare Nostrum, gdje se e, jedan e, veliki broj ljudi uspio e, spasiti. To je <clears throat> nešto što služi na čast Europi. EUNAFOR za Mediteran je također uspjela spasiti velik broj ljudskih života. Ali moje pitanje kakvim sredstvima i kojim snagama e, bi se moralo još raditi kako bismo postigli drugu fazu kako bi se nešto učinilo da ti brodovi budu spašeni prije nego li isplove. Dakle, koliko nam još ljudstva i sredstava treba? Drugo pitanje, države članice, e, da li one poštuju svoja obećanje i angažman koji su preuzeli na sebe da stave dakle, na raspolaganje sredstva e, i ljude jer e, dobro govorilo se do sada, ali vrijeme je da se stvarno pređe na dijelo, da se pređe na drugu i treću fazu i to ozbiljno. Dijelim također mišljenje kolegice Gomeš o Iraku. Važno je dakle dati pomoć kurdima koji se bore. Tamo je situacija jako složena Europske e, države moraju e, sudjelovati ne samo s ljudstvom, već i tako što će omogućiti da se netko bavi obukom tamo. Neke države to čine, trebale bi i druge. Mi sada analiziramo jedan fenomen, ono što se događa na sredozemlju, ono što se događa na Balkanu i drugdje. Ali ne budemo li se pozabavili zaista istinskim korijenima cijele ove situacije, ona nikada neće stati. Prema tome, moje pitanje koje su e, e, sredstva koje ljudstvo potrebno da bi se prešlo na drugu i treću fazu. Kada vidimo e, sve što se dogodilo osim toga u posljednjih nekoliko tjedana i mjeseci vezano za te dvije faze. Hvala. Hvala. Gospodin Ščetina ima riječ. Hvala. Pani Gomeš, ja jezdim e, také občas do Kurdistanu. A... Hvala, ja ću govoriti češke. Ja sam e, povremeno također e, odlazio u Kurdistan. Imate pravo, za kurde ne radimo dovoljno. Ipak, e, U Briselu se održao nacionalni kongres Kurda i on se bavio situacijom u Kobaneu da pokuša naći sredstva, financijska sredstva kako bi se taj grad obnovio. Ja se slažem s mojim kolegama da moramo dati potporu Kurdima. Na kongresu o kojem sam upravo govorio, svi sudionici, e, vojnici, drugi, bio je tamo i gradonačelnik Kombane. Dakle, baš svi su tražili da dođe do vojne intervencije. Nije govorilo se ne samo o intervenciji zraka, već i o intervenciji na kopnu. Naime, ako je to bilo moguće u Čadu i u Maliju, zašto ne bi bilo moguće tako postupiti u Kobaneu? Ovo što je rekla gospođa Gomež, da nitko ne pomaže, to nije točno. Ne znam jeste li jučer bili na ovom sastanku kada sam rekao a zapravo se radi o informaciji koju prednosim generalu. Prošle je godine Češka e, poslala 500 tona streljiva avionima NATO saveza. Prije tri tjedna obratio sam se našem ministarstvu obrane i zatražio e, da e, se pregleda sve ono što je ostalo u našim skladilištima iz sovjetskog doba i da se to pošalje Kurdima. A mene zapravo zanima, možemo li mi poslati vojnu pomoć u Kurdistan? Još jedno pitanje. Europska unija i vi osobno E, zanima me, možete li e, poslati pomoć Kurdima više od ovoga i e, nego što je poslala Češka? Hvala lijepa na svim ovim pitanjima, a sada mi dopustite da ja kažem nešto o ovoj temi. Svi članovi odbora koji su govorili o potrebi da se prouči cjelokupni migracijski put te da se iznače najbolji način da se suoči s tim problemom. E, sve kolege imaju apsolutno pravo. Sjećam se da nakon dva rata u Čečeni koje je Putin tamo vodio, da smo mi u Poljskoj prihvatili čečenske izbjeglice, djecu, žene, starije osobe, kao i jednog, kao i mlade ljude koji su bili zaista teško ranjeni. To je bilo nešto što se događalo nakon takvog jednog oružanog sukoba. Ja sam osobno bila na Siciliji krajem e, kolovoza i e, vidjela sam e, kako u luku dolaze brodovi. Većina ljudi koja je došla s tih brodova bili su mladi ljudi u jako dobroj kondiciji. Dakle, nakon tako grozo mornog e, putovanja. gdje svime u potpunosti kontrolira, sve u potpunosti kontrolira mafija s mogućim vezama s izisom shvatila sam da smo mi u fazi prikupljanja obavještajnih podataka. Međutim, ono o čemu se ovdje radi e, nije samo e, iznaloženje odnosno bavljenje uzrocima, odnos čini se da su razlozi migracija puno širi nego ovi o kojima mi govorimo. Morate znati da je ovako putovanje nevjerojatno skupo. Mjesto na tim brodovima je nevjerojatno skupo za bilo koga tko dolazi iz Afrike. Ostati u okvirima prve faze Znači zapravo da omogućavamo da se iz jednog nevjerojatno siromašnog kontinenta izvlače pare jer Afrika je grozno siromašna. Drugo, to znači da e, dopuštamo da ti mladi ljudi proživljavaju užasne strahote. Razgovarali smo s tim mladim ljudima. Ne bih htjela ponavljati ono što sam čula od njih, e, kako je bilo na tom putu. Zaista je vrijeme da krenemo na učinkovite operacije. Izvjesno je da ima teških situacija e, svojevrsnih E, buna na mjestima gdje te osobe dolaze u Europsku uniju. A mislim da nas različite slike iz medija e, manipuliraju. Nakon toga smo čuli da su neke od tih e, E, e, fotografija e, zapravo namještene snimke. Moramo naći neki bolji način da se nosimo s tim. Generale, možete li nam reći neke prave scenarije, stvarne rokove, kako će se i kada baviti stvarnim problemima? Govorili smo o utjecajima klimatskih promjena na migracije. Ovdje u Europi imamo velike probleme, istovremeno imamo i odgovornost da se bavimo stvarnim problemima koji postoje u Africi. Hvala. Generalno imate riječ. E, hvala vam na svim ovim pitanjima. Pokušat ću odgovoriti sljedećim redom. Najprije e, UNAF za Forza Mediteran, e, Mali i Sahel, nakon toga Isil. A pitanje vezano za Isil e, moramo imati na umu, nije vojne prirode u osnovi. A i u drugim područjima od početka moram naglasiti da u kontekstu Europske unije ovo što pridonosi vojni element je zapravo doprinos u jednoj široj, u širim okvirima. Treba dakle vidjeti koliko se želi ići daleko općenito i u, na vojnom planu pona osob. Dakle, for za sredozemlje. Ovdje je jasno da se ne radi o tome da se, pozab, da se bavi korijenima problema. To je nešto što Europa daje u jednom širem kontekstu. Tu e, se zapravo manje odnosi na e, srednji istok. E, to je više vezano za pitanje izila. Dakle, vojne misije i savjetodavne misije sasvim sigurno su one koje mogu stabilizirati kako države, tako i regije. Europska unija radi zapravo u jednom puno širem kontekstu i u prilikom pripreme sastanka na vrhu Lavaleti na Malti upravo će se baviti tim pitanjima, bavi se korijenima i e, želi dodatna sredstva kako bi se olakšali živote stanovnika koji, ako do toga ne dođe, će pokušati krenuti emigrirati u Europu. Što se tiče različitih faza eunaufora E, u prvoj fazi smo se organizirali, imamo sada zapovjednu strukturu koja je dovoljno operativna, nismo morali pripremati posebnu infrastrukturu. Za buduće faze s izuzetkom treće faze imamo dovoljno e, obavještenih informacija o tome gdje su brodovi, odakle dolaze, gdje e, e, se e, čuvaju. Ali isto tako ima informacija o tome na koji način krijumčari djeluju na moru. Faza 2a, što je zapravo naš žargon da ulazimo u fazu broj 2, međutim bez mandada Ujedinjenih naroda koji je potreban kako bi se zašlo u teritorijalne vode. Dakle, radi se o tome da možemo na otvorenom moru zapljeniti brodove, presvesti brodove i e, uhapsiti e, krijumčare, ali dakle na otvorenom moru. Uvjeren sam da ćemo do kraja ovog tjedna postići zakonske utemeljenost kako bismo mogli ući u jednu punu drugu fazu gdje ćemo vidjeti kakve imati jasna pravila o tome kako možemo preduzesti i zapljeniti brodove. Uspud, naš je cilj da brodove, brodice e, i gumene čance e, učimo, učinimo neučinkovitim recimo da ih dovedemo do europskih e, obala kako bismo ih e, tu uništili. Postoji mogućnost da se to načini na otvorenom moru uz jednu e, uz jedan uvjet za slučaj da oni predstavljaju opasnost za civilna plovila na tom području. Dakle, kako bismo iz faze 2a prešli na punu fazu broj 2, potreban je mandat Ujedinjenih naroda. To je naročito važno za fazu broj 3. To moraju podržati i sve države članice jer ona podrazumijeva da se iskrcava na obale i eh, da se skladišta uništavaju, odnosno eh, mandrači. Dakle, radi se o jednoj e, složenijoj fazi za koju je potreban veći mandat. Potrebno je također da imamo i jasniju e, situaciju vezanu za vlasti u Libiji. Naime, moramo imati određenu dozu povjerenja u dionike na libijskoj strani. Što mi očekujemo, kao što smo rekli, da u predvidivoj, ne predalekoj budućnosti dođe do pregovora među različitim stranama u Libiji koji bi doveli do stvaranja vlade e, koja bi e, bila vlada jednog nacionalnog e, sporazuma. Što se tiče izbjeglica na libijskoj obali, e, tada bi različite opcije bile moguće koje sada nisu moguće jer ne možemo utjecati na Libijice na to e, i to kako se oni ponašaju prema izbjeglicama, koliko mi znamo tih izbjeglica još uvijek ima mnogo. Bilo je nekoliko pitanja o tome kako se prikupljaju i šalju snage. E, imamo sve dakle informacije potrebne operativnom zapovjedniku da uđemo u drugu e, fazu i mislimo da će države članice odgovoriti na te naše oglase. Mislim da će države članice imati dovoljno snaga kako bismo mogli ići na otvoreno more hoćemo li imati dovoljno brodova za sljedeće faze, ovisit će o iskustvima u fazi 2a. E, to će naravno e, zavisiti puno o odluci operativnog e, zapovjednika. Prelazim sada na Mali i na Sahel općenito. Tu, radi, tu se radi na regionalnom planu. Naglašavam važnost rada operacije MINUSMA u tom području. Ne mogu zapravo formalno komentirati odluke koje je Austrija donijela. Mi smo obučili ne jednu, već šest bojni, a e, europske snage u Maliju nije imala e, nikakve žrtve do sada, dok ih je bilo u operaciji Minusma mi jesmo uspjeli dovesti e, vojne snage Malija do određenog stupnja obuke, međutim to nije dovoljno, to treba konsolidirati i dio obuke ponoviti. Ono što treba napraviti jest da se treba usaditi u njih potrebu za daljnjom obuku, da oni sami moraju preuzeti odgovornost nad vlastitim oružanim snagama i o njihovom obukom. Slažem se e, s vama kad kažete da mm, u okviru europske misije u e, Maliju se ne može ići na sjever jer to bi mogao, predstaviti predstavljati prepreku. Pokušavamo to zaobići e, tako što smo u vrlo tjesnim odnosima sa minusma e, snagama, ali i s operacijom Balkan i mi ćemo pokušati proširiti ovo što radimo. E, što se tiče prelaska rijeke, tu su nam iskustva pozitivna bi se o rijeci nema dovoljno mostova na tom mjestu, postoje različite različite prelazi koji su mogući. Važno je strateški moći preći rijeku i tamo gdje nema mostova. To je ponekad potrebno iz operativnih razloga. Međutim, to može biti značajno i e, za slučaj elementarnih nepogoda i to bi možda dodatni razlog za to. Za sada smo završili s tom vrstom obuke i i e, naša misija se više time neće baviti. Kada gledamo širi kontekst naših aktivnosti u Africi, postavljeno je bilo pitanje o suradnji s drugim partnerima, osobito SAD-om, i da, postoje usko uspostavljanje veza, primjerice od strane moje osoblje sa US Afrikom. I mi potičemo sve kontakte koji su mogući i u Srednjoafričkoj republici, Maliju, Rogu Afrike, kako bi ih se osnažilo i kako bi se moglo postići bolju razinu suradnje onih donatora i pružatelja obuka. Ovdje što se tiče obuke i opremanja, to je još jedna stvar koja se raspravlja u Europskoj uniji. Cilj nam je staviti na raspolaganje sredstva za e, nesmrtonosnu opremu koja je ključna. I to osobito u početnim fazama obuke. A trenutno u Srednjoafričkoj republici imamo takvu situaciju. Naravno to nije dovoljno, postoji potreba za vojnom opremom koja omogućava e, dodatne sposobnosti obučenih e, vojnih snaga. To se trenutno radi kroz donacije država članica i drugih partnera i ono što je potrebno je mnogo tješnja suradnja, razmjena informacija i gdje je to moguće koordinacija toga tko što čini, tko pruža kakvu opremu. E, tu u određenoj mjeri napredujemo, Osobno se nadam da ćemo bolje rezultate postići u Somaliji jer očito smo identificirali partnere, donatore. Nećemo kontaktirati sve, neki će nastaviti sa svojim dosadašnjim e, aktivnostima, stavovima, no siguran sam da se može postići određeni stupanj koordinacije. E, posljedna stvar što se tiče Isila, e, i tu ponavljam radi se o političkom pitanju, Podsjećam da u samom početku, nakon ljeta prošle godine, početnih ofenziva Isila, došlo do pokušaja koordinacije aktivnosti EU No države članice su vrlo brzo odlučile vratiti se na svoje nacionalne aktivnosti. To je bilo prije uspostave koalicije i upravo se bavilo osposobljavanjem i opremanjem a neke države članice su ključnu opremu pružile osobito kurdskoj strani u Iraku. Politički gledano, mm, opći stav Europske unije je u potpunosti pružiti e, podršku e, Siriji, dakle aktivnosti koje je gospodin Demestura do sada poduzao, tu mislim isto tako i na mogućnost provedbe rezultata trenutnih pregovora. I eto s time bih završio. Zahvaljujem, zahvaljujem generale. Ispričavam se. No moramo prijeći na sljedeću vrlo zanimljivu točku, tako da moramo zaključiti s ovom točkom dnevnog reda. Zahvaljujem još jedan puta generalu na ovom živopisnom i na vrlo zanimljivoj raspravi, a računamo i dalje na vašu e, raspoloživost u budućnosti. Zahvaljujem, molim sve da ostanu. Sljedeća točka je budućnost europskih programa bespilotnih letjelica. Ladies and gentlemen, please be seated. We are a bit short. Molit ću vas da zauzmete mjesta, nemamo previše vremena na raspolaganju, pa ćemo odmah započeti. Sljedeća, dakle, točka dnevnog reda. Budućnost europskih programa bespilotnih letjelica. To je na zahtjev e, našeg e, proširenog tajništva. I konačno ćemo se pozabaviti ovim pitanjem. Zadovoljstvo mi je predstaviti naše dva izlagača, Jean-Yuri Marti, zamjenik direktora Europske obrambene agencije i gospodin Alan Alexis, načelnik odjela Europske komisije e, opće uprave za razvoj. E, gospodin Marti, ti, najprije vama želim dati riječ. Okay, thank you, uh, thank you, Madam Chair, Hvala vam. Zahvaljujem što ste Europskoj obrambenoj agenciji već dali mogućnost da vam se obrati. U svom uvodu pozbavit ću se s tri glavna pitanja ukratko. Prvo je što se ovdje eh, dovodi u pitanje i unutar ARPAS-a, dakle sustava besplatnih letilica na daljinsko upravljanje. Dakle, što se ovdje stavlja na kocku, što dovodimo pitanje. Nadalje, kakve sposobnosti trenutno u Europi postaje? i treće, koji su ključni čimbenici koji će dovesti do europskog ARPAS sustava za sustave srednjeg dosega. Dakle, što predviđamo i što Europska obrambena agencija radi u pripremi. Dakle, najprije pogledajmo kakva je danas stvarnost bespilotne letjelice, dronovi su nužni kako bi se prikupile sve potrebne real-time informacije u pripremi operacija kao i provedbi. I istina je da na taktičnoj razini sa malim dronovima kojima se upravlja izravnost terena kako bismo mogli vidjeti dakle, kakva je situacija iza nekog ugla, za e, brda. To je potrebno, ali potrebno je i na strateškoj razini sa dronovima većeg dometa kako bi se mogla neka interesna zona nadzirati. Dakle, danas e, observacijski sateliti ne mogu e, pružiti takav trajni oblik nadzora. O čemu se ovdje radi za države članice? Dva su ključna elementa. Prije svega sposobnost europskih oružanih snaga da učinkovito provede svoje misije, a drugo sposobnost europske industrije da proizvede, konstruira, održava takve sustave na jedan način koji je e, troškovno isplativ i koji je pouzdan. Što se tiče razvojnih sposobnosti za daljnji razvoj dronova. Za obrambene sigurnosne svrhe dronove možemo podijeliti u tri osnovne kategorije. Prvu, u koju spadaju mini dronovi, dakle vrlo malo letjelice i u toj kategoriji postoji vrlo konkurentno tržište u Europi sa velikim brojem privatnih ulagača, često malih i srednjih poduzeća koje upravo razvija ovakve e, sustave. Načelno to je civilno tržište koje prilično brzo raste. E, vojska može od toga svakako profitirati od tih gotovih proizvoda za koje je potrebna samo e, manja prilagodba za vojne potrebe. Ministarstva obrane obično u toj kategoriji odličuju se za nacionalne procese nabave i suradnja u toj kategoriji je prilično ograničena. Druga kategorija su ono što nazivamo taktički dronovi, sistemi koji imaju e, duži raspon, odnosno također duže razdoblje leta, nekoliko sati, ali svejedno ih se sa, same, njima upravlja sa same lokacije. U toj kategoriji u Europi trenutno nemamo razvoja u samo industriji, ali nekoliko država članica planira e, obnoviti ili razviti ovakvu sposobnost dakle, rada na ovakvim sustavima i smatramo da bi e, nabava koja se temeljeno sklađenim vojnim interesima i uključivala nekoliko država članica bila smislena. Treća i posljednja kategorija je za sustave visokotehnološke razine za koje je potražnja, barem u ovoj fazi, isključivo u vojne svrhe. Radi se o poprilično velikim letjelicama koje mogu ostati u zraku duže od 24 sata. Dakle, mogu letiti na visinama od 15 km dakle prilično veliki složeni sistemi. U toj kategoriji danas imamo vrlo ograničen broj operativnih sistema, manje od 30 takvih srednjih i daleko, dalekog dosega sustavi. Većina od njih proizvodi se u SAD-u i Izraelu i trenutno e, što se tiče onih visokog dosega i borbenih e, takvih u državama članicama e, sustava nema u operativnoj upotrebi. No, u toj trećoj kategoriji postoje neki trenutni projekti, najprije unutar okvira NATO-a sa EGS programom, on Oni trenutno e, da na nabavi pet globalnih sustava iz SAD-a i ti će sustavi, njima će se upravljati iz Italije. A također postoji jedan bilateralni projekt Velike Britanije i Francuske e, koji razvija jedan e, dron sa borbenim sposobnostima i to dakle bilateralno provode ove dvije zemlje. Također imamo europski projekt ARPAS koji pruža, kojem pruža podrška i Europska obrambena agencija, a na njega bi se još trenutno usredotočio. Kao što vjerojatno znate, to je jedan od četiri osnovna projekta koja je podržavalo Europsko vijeće u prosincu 2013 i također je jedan od identificiranih prioriteta kroz operativni plan europskih sposobnosti. Dakle, u našoj agenciji imamo sva odobrenja na ministarskoj razini iz država članica. Cilj projekta je da ARPA sustav bude operativan do 2020-2025, dakle prije svega kako bi ispunio operativne potrebe koje su izrazile države članice, ali nadalje to je mogućnost da se osnaži industrijska osnova Europe u ovom sektoru, jer imamo sve nužne vještine, sposobnosti potrebne za to, ali postoji potreba e, da se ti pojedini elementi e, na jedno mjesto sklope, dakle, i između velikih i malih i srednjih poduzeća kako bi se organizirao jedan konkurentan lanac opskrbe unutar Europe. E, tu postoji nekoliko e, čimbenika za uspjeh koje moramo konsolidirati, a ta konsolidacija upravo čini samu suštinu aktivnosti Europske obrambene agencije. Prvi takav čimbenik je usklađivanje, koliko je to god moguće, e, vojne potrebe država članica. Dakle, moramo doći do jednog zajedničkog razumijevanja toga kako se ove sposobnosti mogu upotrebljavati, kakve bi se informacije trebale tako prikupljati, obrađivati, koje bi se operativne standarde trebalo poštivati kako bi se ovako nešto moglo e, koristiti u jednoj koaliciji. U tu svrhu 2013 agencija je započela sa nizom sastanaka sa državama članicama i došla je do jednog zajedničkog referentnog dokumenta o zajedničkim vojnim potrebama za ovakvu tehnologiju. Na temelju toga Europsko vojno osoblje također nedavno dalo jedan niz operativnih scenarija koji identificiraju situacije u kojima bi ARPAS mogao pružiti podršku misijama ZSOP-a i istodobno mm, imamo aktivnost u kojoj je uključeno sedam država članica i koje rade na zajedničkom pristupu za osposobljavanje e, pilota, odnosno operatera ARPAS sustava. Na temelju ovog usklađivanja imamo još jedan čimbenik za uspjeh, a to je potreba jedne skupine država članicama članica koje će biti iz nacionalnih proračuna spremne ulagati, kao i upotrebiti nacionalne stručnjake, da bi se zajednički razvijali ovakvi e, sistemi. Dakle, svojevrsni e, osnovni tim. Njemečka, Francuska i Italija su u svibnju ove godine u Briselu tri ministri ovih zemalja potpisali e, deklaraciju s namjerom da pokrenu jednu studiju sa proračunom od 60 milijuna eura kako bi se na ovome moglo raditi. Postoji dakle sada taj jedan osnovni tim država članica koje e, žele e, biti motor, pokretač ovakvog projekta, a to je vrlo dobra vijest. No kako bi sustav ekonomski bio izvediv, u kasnijoj fazi biti će potrebno uključiti druge države članice, a to je još jedan čimbenik za uspjeh, dakle zadržati tu europsku dimenziju cijelog projekta. Kako uključiti te dodatne države članice Dakle, i što se tiče potražnje i što se tiče ponude, e, još moramo vidjeti kako je to moguće ostvariti, a agencija će pružiti podršku u tom zadatku, no ono što je sigurno je da konkurentnost programa mora biti osnažena, a ne oslabljena kroz uključivanje dodatnih partnera. Visoka razina konkurentnosti e, te tehnologije mora ostati ključni pokretač za ovaj projekt. Dakle, kroz nadolazeće dvije godine e, ta studija koja će definirati potrebe okupit će stručnjake iz Ministarstva obrane UK, e iz industrije, kako bi se zapravo detaljizirali te zajedničke potrebe i kako bi se stvorio okvir za razvoj najboljeg mogućeg e, sistema 2025. E, Tijekom ovog zadatka bavit ćemo se i samim projektom sposobnosti integracije dodatnih e, senzora i sposobnosti nošenja sa kibernetičkim napadima Dakle, s takvim stvarima ćemo se zabaviti u projektu kao i održivosti i naravno troškova. Jedna od ključnih stvari kojom ćemo se baviti bit će i razina sigurnosti samog sustava, dakle njegova otpornost i na tome agencija radi zajedno sa državama članicama već niz godina kako bi se dobili ti ujednačeni zahtjevi i proces certifikacije potreban za takve projekte. I naravno to će biti na korist samog projekta. Još jedan aspekt je integracija e, sistema u zrakoplovni promet a taj budući sistem e, mora moći e, sigurno letiti na budućem jedinstvenom europskom nebu, a isto tako kao podrška državama članicama e, i priprema integracije mi usko surađujemo sa komisijom, sa sesarom, sa Europskom agencijom za zrakoplovnu sigurnost, sa NATO-om, dakle uključeni su svi relevantni dionici aktivnosti u našoj agenciji što se tiče jedinstvenog europskog e, neba nadilaze pitanje e, dronova, uključuju sve oblike letjelica, ali što se tiče ovog konkretnog sektora ARPAS-a, e, komisija i svi drugi dionici zajednički rade na ostvarenju dva ciljeva. Prvi, pobrinuti se da imamo europski regulatorni regulatorni okvir za pokrenuti ARPAS kako bi sam projekt mogao eh, to koristiti kao referencu pri oblikovanju sustava u toj razvojnoj fazi, a druga stvar razviti tehnička rješenja eh, koje će eh, se pridržavati tih sigurnosnih zahtjeva tog regulatornog okvira i unutar agencije trenutno imamo nekoliko zajedničkih projekta koji se ovim pitanjima bave i koji se financiraju izravno iz država članica, dakle, koje financira ta skupina država članica. Dakle, kako bismo te osnovne gradivne, tehnološke gradivne elemente e, isporučili kao i regulatorni, okvir na vrijeme, e, da dođemo do faze razvoja, to je ključan, još jedan ključan čimbenik za uspjeh projekta. I tu naravno nije samo na agenciji da odradi posao već i na državama, članicama i svim dionicima koji su uključeni. I za kraj naglasio bih važnost snažne, neprekidne političke podrške projektu kako bi ovaj ARPAS projekt mogao biti pretvoren u jedan europski uspjeh. Ta podrška na europskoj razini trenutno postoji, jasno je izražena na najvišoj razini unutar Europskog vijeća i važno je da to ostane tako sve dok tehnologija ne bude stavljena na raspolaganje pri samom kraju projekta. Hvala. Hvala. Gospodin Alo Gro iz komisije. Hvala predsjednice, hvala što ste nas ugostili na ovoj raspravi o besplatnim letjelicama Ja ću naravno baviti više ovom problematikom iz kuta gledišta industrijske politike, no kada se radi o bespilotnim letjelicama nemoguće razlučiti civilni od vojnog aspekta, tako da ću vjerojatno nužno spominjati i jedan i drugi sektor. Ako dopustite, obradit ću tri aspekta. Osvrnit ću se na potencijale glede gospodarskog razvoja i situacije tržišta, dakle besplatnih letilica. Drugi dio odnosit će se na program u tijeku, a treći dio ticat će se izazova koji ispred nama bilo o njihovom uključenju u zračni prostor Europe bilo o pripremnim eh, aspektima obrane. Što se tiče potencijala, dakle ovog prvog dijela potencijala dronova, to je dosta poznato, ti dronovi, odnosno bespilotne letjelice, imaju fantastičan eh, inovat, potencijal inovacija. Evo, dovoljno da se osvrnemo na civilno zrakoplovstvo koje se svakodnevno razvija, evo nekoliko primjera. Poljoprivreda, fotografija, mreženja u Europi. Evo, možemo vidjeti da su u nekim državama članicama najveći e, korisnici e, besplatnih letjelica, e, tvrtke željeznica, dakle za nadzor e, mreža, zatim poduzeća koja se bave električnim električnom energijom za nadzor svojih mreža također. Je, zanimljivo je vidjeti da su to mala i srednja poduzeća koja e, izrađuju ove besplatne letilce koje su jako inovativne i reaktivne. Mimo ovih e, primjena za tržište, naravno kao što je gospodin Marti to podsjetio, besplatne letilice se koriste već desetljećima u vojnom sektoru. Zanimljivo je vidjeti da je vojni sektor taj koji je i pondio te tehnološke inovacije koje sada transferiraju u civilni sektor. Poduzeća jako često koriste vojne besplatne letjelice koji su transformirani i koriste se dakle e, za civilne potrebe. Značaj tržišta je i u ovom slučaju dobro poznat. Evo nekoliko brojki. Svjetsko tržište procijenjeno na više od 6 milijardi eura. Dakle, 6 milijardi eura. Međutim, 90% toga otpada na vojni sektor. Međutim, kada gledamo razvoj u zadnjih deset godina, vidimo da da se civilni sektor najviše razvija sa razvojem od 25%. Dakle, mogućnosti gospodarskog razvoja i zapošljavanja u narednih deset godina su jako veliki. Sve to naravno skromno glede e, globalskog sektora aeronautike, ali ima ogromne potencijale razvoja jedna negativna stvar u tom pozitivnom svijetu je što je danas tržište jako dominirano američkim i izraelskim poduzećima koje su u prošlosti e, izvukle najveću imale veliku potporu iz sektora, e, iz vojnog sektora i e, dakle tu tehnologiju su koristile u, zacilne potrebe. I ako tu vidimo financije prethodnih godina u SAD-u Amerikanci ulažu više od 70% e, sredstava za e, istraživanje i razvoj. Međutim, naravno, imaju sve to na umu, e, i u Europi situacija je zadovoljavajuća. Glavni akteri u aeronautičkoj industriji uložili su u besplatne letjelce već nekoliko desetljeća i imamo taktičke prototipe kao što su E, dronovi borbeni, borbene besplatne letjelice. Evo, imamo Airbusov Talarion koji je imao spektakularne rezultate Neuron od dasoa ili Taramis od BEM sistema. Dakle, sve su to besplatne letjelice koje su razvijene i koje postoje. Međutim, moramo konstatirati, nažalost, da e, ti uloženi napori nisu rezultirali jako razvijenim industrijskim programima, što znači da e, kako bismo se nosili s izazovima u narednih 10 godina, europska industrija se mora okupiti oko nekih e, projekata ih mogu ujediniti, koji trebaju biti podržani od strane država članica i ishoditi industrijskim e, velikim programima. Evo, već je 2013. godine napravljen prvi korak kada su Airbus, Dassault i Alenia predložili zajednički pristup za razvoj e, nove generacije veselotnih letjelica koji bi trebali e, koji bi bio zaduženi za prikupljanja informacija, izviđanje i eventualno e, ofenzivne misije. Dakle, te taj projekt imamo e, studiju izvedivosti koja treba trajati dvije godine i koja će omogućiti izradu jednog prototipa. Proračun je od 60 milijuna eura. Druge zemlje se e, mogu uključiti ovaj program. Imamo još jedan primjer, to je Future Combat Air System FCAS, to je projekt koji je rezultat e, sporazuma iz između Francuske i Velike Britanije iz srpnja 2014. godine. Tu se radi o besplatnoj let, borbenoj letjelici. E, rok izvedivosti pokrenut je dvije, krajem 2014. i treba bi trajati dvije godine. Proračun je 150, e, trenutni proračun 150 milijuna eura. Zanimljivo je primijetiti da ova studija izvedivosti mora pripremiti pokretanje e, projekta za e, oglednog projekta za dvije, koji treba biti izveden 2017. a prvi e, prva besplatna letjelica iz tog programa trebala bi rezultirati 2030. godine. Dakle, vidite koliko je potrebno za to, dakle, taj, takav projekt treba što prije pokrenuti, jer vidite da je čitav ovaj e, projekt jako dug. Govorimo o e, zaključenju 2013. 30. E, izazovi, gospodin Marti je to spomenuo, dakle ako želimo e, razviti europsku industriju besplatnih letjelica, to znači da treba uključiti te besplatne letjelice i u naš zračni prostor u suradnji sa zrakoplovstvom. Naravno u trećem mjesecu e, ove godine pod predsjedništvom Litarskim predsjedništvom imamo deklaraciju iz Rige gdje imamo dakle glavne crte pristupa gdje se omogućuje e, uključenje svih tipova besplatnih letjelica u europski zračni prostor. Komisija će iskoristiti dakle prijedlog revizije glavne glavnog elementa koji treba biti usvojen krajem godine kako bi se predložilo produženje nadležnosti Europske unije na sve civilne besplatne letjelice u koje će biti uključene i one od ispod 250 kg jer je, to, jer je tu bio e, postavljen prag nadležnosti Europske unije i tu treba, e, tu je predviđeno da se uključe neke minimalni prohtjevi koji će biti prilagođeni besplatnim letjelcama i osobito na, e, za male besplatne letjelce. Kao što znate, u srpnju ove godine ESA je objavila jedan dokument prijedloga i na temelju tog dokumenta prije kraja godine ESA će predložiti um, pravilnik e, koji će se ticati e, operativnih rizika i svakih, e, svake vrste besplatne letjelice i taj pristup će poslušiti kao temelj već iduće godine izradi pravilnika, izvršnog pravilnika koji će biti usvojen u skorije vrijeme. Dakle, to je program rada koji pokriva razdoblje 18 mjeseci. I zadnja stvar o kojoj želim sad govoriti jesu radovi komisije e, o pripremnim radovima za obranu. Kao što znate, komisija radi na jednoj pripremnoj akciji za financiranje istraživačkog rada i fondovi Unije nisu posvećeni istraživačkom radu u oblasti obrane i kao što to stoji u imenu, to je pripremna akcija pred, je, pred drugu etapu gdje će trebati razviti istraživački rad koji će biti puno e, širniji, ali ova pripremni dio je test dio koji trebamo uspjeti, naravno i tu radimo u suradnji s industrijom, s državama članicama. Povjerenica Bjenkovska formirala je skupinu ličnosti koje razmišljaju o izradi ove pripremne akcije i e, o tome, o, o razdoblju koje će uslijediti i ovdje nisu potpuno identificirani svi elementi, ali smo stupili u kontakt sa nekim državama članicama koje nam kažu kako bi danas bespilotne letjelice mogle biti uključene u e, taj pripremni e, rad. Što se tajminga tiče stvari brzo e, napreduju, u veljači iduće godine trebamo dobiti prvo izvješće te skupine i 2017. bi e, počela provedba tog rada. Ta pripremna, pripremna akcija bi trebala trajati od tri godine, od 2016-2019. I nakon toga ćemo e, povući crtu i vidjeti što možemo napraviti u narodnom razdoblju, da li se može dalje nastaviti s time i da li se mogu izdvojiti dodatna sredstva za istraživački rad u, u sektoru obrane za Europsku uniju. Eto, toliko predsjednice od mene. Thank you. Now, now I would like to, to, to open the debate. First speaker is Mr. Otvaram eh, raspravu. Gospodin Galer, imate riječ. Hvala. Spomenuli ste ove pripremne mjere. Naravno imamo pilot projekt, to je prva etapa, a onda imamo i pripremne mjere. To mi je jasno, dakle tu postoji izravna veza. Ja samo želim nešto usput reći. Dakle, postoji jedna studija zaklade e, za znanost i tu se objašnjava da postoji 70 akcija koje postoje paralelno, dakle neudruženo ne u ovom sektoru. Dakle, što je s ovom novom inicijativom između Francuske, e, Njemačke i Italije? Da li će to omogućiti da se malo konsolidiraju stvari? Da li uopće to cilj? Drugo pitanje. Suradnja između Europske agencije za obranu i ESE, kada se malo na sve što se dešava, dakle potrebno je imati civilne i vojne besplatne letjelice i uključiti ih u zračni prostor. Imamo Global Hawk, NATO 5 i druge projekte, inicijative koje podržavaju koje podržava Europska agencija za obranu. Dakle, što je sa, sa suradnjom između EDE i ESE? Ja sam bio dosta naivan, mislio sam da sve stvari koje su logično povezane međusobno da između vojnog i civilnog sektora da bi to ESA mogla početi utabati e, teren, a da kasnije kada stvari vojno razvijaju da to preuzima EDA. Da li se to uopće tako radi ili ne? Jer neki kažu sve što se tiče vojnog sektora da to e, u potpunosti zasobno mora biti e, upravljano, međutim imamo jedan jedinstven e, zračni prostor, tako da ne znam kako se to može izolirati. Dakle, mislim da bi trebalo biti, imati stvari zajedno. Što se komisije tiče, govorili smo o obzoru 2020 i imamo vojni i civilni program, istraživački program, no postoji ta dvojna uporaba besplatnih letjelica i zbog toga upravo želim postaviti sljedeće pitanje. Da li će komisija koristiti e, ovaj e, istraživački rad za vojne besplatne letjelice? Da li se to radi za besplatne letjelice? Hvala gospodine Kan, imate riječ? Hvala predsjedavajuća. Evo, i ja sam lajk u ovome svemu, dakle slušam, saslušao sam naše goste i jasno je da uporabe besplatnih letjelica u svakodnevnom životu je sve učestalija. Ono što mene zabrinjava jeste što uopće poduzimamo kako bismo glede privatnosti, sigurnosti i tako dalje. Svi ti, sve te besplatne letjelice se mogu koristiti vrlo lako na određeni intruzivan način i oslo može, mogu, može koristiti i u terorističke svrhe i tu se, tu se čak i radi i o tako, e, ometanju ometanju radiokomunikacija. Gdje da li uopće raspravljamo sa saveznicima u okviru međunarodnog prava da, da vidimo kako će time biti upravljano. Hvala, gospodin Eller. Ähm, zunächst mal vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ich ähm, will aber einfach noch mal eine kurze Sachstandsaufklärung machen. Ja bih se sada vratio na jednu vrlo konkretnu propoziciju. Mi ovdje gledamo daleko u budućnost, međutim, kada gledamo na istraživačke programe iz polja sigurnosti i sve ono što se odnosi na civilne aspekte i sigurnost, mogli bismo govoriti o dronovima u europskom zračnom prostoru. Naime, američki se dronove koriste u stranim zemljama američke države su ogromna država i može se vrlo lako puštati e, dronove da lete u e, američkom zračnom prostoru, ali vrlo je teško integrirati europske e, dronove u se dronove u europski zračni prostor. I u osnovi ono što nije je isključivo bitno jest samo vojni aspekt, već i civilni aspekt. Moramo vidjeti kako se to odnosi na e, pravo u zrakoplovstvu. Komisija nije do sada predstavila planove za istraživanje na polju sigurnosti i to kako na vojnom, tako i na civilnom planu. Druga stvar koja me iznenađuje jest da je e, taj program prešao kroz e, tri različite e, e, nadležne, opće uprave u komisiji od grow do home i sad imamo nekoliko koje su za to zadužene pa to nije baš najbolje. Zanima me prvo pitanje vezano za budućnost ovih dronova. Drugo, za sada je europska vojna industrija bila malo zainteresirana za europske projekte. Uglavnom se bave nacionalnim projektima ili multinacionalnim projektima gdje su nekako na sigurnom terenu dok im eh, europski projekti nisu toliko sigurni. I isto tako na području obrane tek kada imate nacionalno financiranje se okreće europskim projektima. Treće, kako bi bilo da se e, za neku industriju da se orijentira isključivo na europske programe i kako možemo očekivati da se istvaju financiranja za europske programe. Što e, istraživačkih programa e, sredstva koje su izvojena nisu uvijek dovoljna, primjerice ono za transport za Airbus. O kojim se redovima veličine radi govoreći o tome jer mogli bismo već imati zajedničku tehnološku inicijativu, zajedničku tehnološku bazu za bespilotne letjelice. Problem je međutim u tome da e, industrija nije toliko za to e, zainteresirana kao niti države članice. Dakle, tu je stvarno problem e, proračunska sredstva. Mislim da se za osnovne programe govori otprilike o neke 3 milijarde eura, ali koliko biste novca mogli izdvojiti za dronove. I još jedna stvar. Kada gledamo na zajedničku tehnološku inicijativu, treba imati zajedničku tehnološku platformu i trebamo vidjeti kako se to može primijeniti kako u civilnom tako i na vojnom području i moramo gledati na razvoj svega toga. E, što me zapravo zanima gledamo na budućnost, a istovremeno u e, e, sadašnjosti ne koristimo sve ono što je nam je već na raspolaganju. Hvala. Gospođa Gomeš ima riječ. Vi ste vrlo jasno naglasili povezanost između korištenja bespilotnih letjelica u civilne svrhe i e, govorili ste o tome da ima jako puno projekata i osvrnuli ste se također na vojne implikacije, implikacije za sigurnost. Zapravo, onda se možemo postaviti pitanje kako to da se civilna uporaba bespilotnih letica još nije pravno regulirala. E, kako to da e, pitanja sigurnosti nisu tu jasno postavljena. Ne bude li nadzorna nad civilnom uporabom bespilotnih letjelica, neće biti ama baš e, nikakvih poticaja da se radi na razvoju te tehnologije radi problema vezanih za certifikaciju. Još bi me zanimalo da čujem kako to da smo mi u Europi zapravo sasvim njemi kad uključujući u europskom mi u europskom parlamentu kada se bespilotne letjelice koriste na ubojit način kao što su to nedavno učinili državljani Ujedinjenog kraljestva. možemo li zaista to prešutjeti jer ne radi se o problemu tehnologije, već o tome kako se ona koristi. Naravno, ako ne kažemo baš ništa, onda e, će i terorističke skupine učiniti baš to isto i gdje ćemo mi to moći moralno spriječiti kada oni to recimo na taj način iskoriste e, protiv Downing Streeta. E, Bogdan Zrevski ima riječ. Za početak čini mi se da situacija s dronovima je zapravo slična onoj koju imamo s internetom. Naime, radi se o tehnologiji koja se tako brzo razvija da je ne uspijemo pratiti. U e, Poljskoj je bilo nekoliko kampanja. Ja sam pratio nekoliko predizbornih kampanja i iznenadilo me koliko su proizvođači bespilotnih letjelica se često obraćali kandidatima u predizbor. Sada policija primjerice želi koristiti bespilotne letjelice kako bi kontrolirala promet na cestama. E, pa onda tako bi se mogli tražiti prilikom turisti koji su se izgubili u planinama prilikom operacije spašavanja. Također e, mogli bi koristiti bespilotne letjelice meteorolozi, a mnoge su i druge potencijalne potencijalne mogućnosti korištenja e, samih bespilotnih letjelica. Istovremeno vidimo da se dronovi pokušavaju e, izgraditi u, odnosno proizvoditi u nekoliko država članica usporedno što ukazuje da je e, problem prilično ozbiljan. Što se samih dimenzija čin, tiče, čini mi se da bi 150 km 150 kg bila granica jer e, mislim da se će tu granicu lako moći poštovati jer s vremenom se svi teži materijali zamjenjuju manjim i lakšim materijalima. Trebalo bi nametnuti da e, privatni vlasnici bespilotnih letjelica imaju odgovarajuće registrirane letjelice kako bi se znalo kako oni smiju tu letjelicu koristiti. Na taj način se izbjegava korištenje u svrhe za koje bespilotna letjelica nije predviđena. Sada vidimo da ima upravo problema zato što letjelice nisu obilježene ili ne odgovaraju određenim kodovima. U Poljskoj imamo vlastiti sustav satelita. To je jedan civilan sustav, dok eh, velike, dok neke druge države kao što su Sjedinje američke države koriste sustav satelita u vojne svrhe. E, pitam se kako bi se eh, satelit Galileo mogao koristiti ovdje u fazama broj 3 i broj 4. Još nešto. U kolikoj mjeri mi u današnje vrijeme posjedujemo znanja koja bi nam omogućila da koristimo bespilotne letjelice prilikom borbe protiv terorizma. I u kolikoj mjeri smo mi u opasnosti u suprotnom pravcu, dakle, koliko su te bespilotne letjelice opasne za nas. Nadalje, što možemo čuti o preciznom korištenju letjelica? Četvrto, Registriranje različite opreme za letjelice moralo bi postati obvezno, naravno shodno tehničkim karakteristikama. Recimo vezano za rizik koji bi takve letjelice mogle predstavljati za civilno zrakoplovstvo. Znamo da se to već dogodilo u državama članicama. Hvala, imam još jedno pitanje. E, ako sam e, dobro shvatio, e, postoji strateška korištenje bespilotnih letjelica, ali ona bi mogla biti i taktička. Trebamo i to razmotriti. Ne budemo li se zanimali za bespilotne letjelice, naše će oružane snage imati vrlo malen broj njih. Međutim, bilo bi jako zanimljivo e, koristiti ih taktički i zato su važne e, izraelska i američka tehnologija. Nadalje, znam da će moja zemlja sljedećih pet godina utrošiti 175 milijuna eure u taj program. Zanima me koje će još države izdvojiti sredstva za to i koliko. Moramo znati zašto ćemo upotrebljavati bespilotne letjelice. Hoće li oni imati naoružanje, hoće li e, prevoziti naoružanje i isto tako trebamo imati i e, nadzor na tim letjelicama, način na koji se one koriste. E, ne bismo smjeli doći do ove vrste e, ubojstva dronovima na jedan nelegalan način kao što rade neke od naših država članica. Sada dajem riječ E, odnosno moram reći da mi je gospodin Zdrojevski uzeo riječ iz usta. Ja sam htjela govoriti o pravnim aspektima, a s druge strane o tome kako se u stvarnosti koriste bespilotne letjelice, jer one se mogu koristiti za terorističke napade i zanima me na koji način se Europska unija može boriti protiv takvih rizika. Imam i e, pitanje gospodinu Aleksisu o suradnji s eurokontrolom. Naime, mogla bi se ostvariti suradnja e, jer e, bi se na taj način moglo analizirati e, kako dronovi ometaju zračni prostor. Gospodin Schaufhauser je tražio riječ. Mhm. Oprostite prije svega jer sam došao prekasno, bio sam na sastanku jednog drugog odbora, e, nisam vas mogao slušati od početka. E, davno više ne radim da, da so i e, više od deset godina, pa ne znam koja je točna situacija e, s bespilotnim letjelicama. Mene zanimaju dakle bespilotne letjelice, bespilotni zrakoplovi. Nadzor je naravno važan. Zanima me koliko trenutno ima europskih programa, koliko vi sredstava za to izdvajate. Možda ste već na ta pitanja odgovorili. Meni se čini da su sredstva izuzetno važna. U e, vojnoj, prilikom vojnih e, istraživanja i e, razvoja, novac je izuzetno važan. Sjećam se e, da je to bilo jako važno za različite programe. Što vi mislite koliko je sredstava potrebno za to? I isto tako e, koliko njih želi stvarno raditi na europskom programu. Razgovarao sam s osobama za, koji se bave pitanjem istraživanja e, u Airbusu e, e, iz, između francuskih i njemačkih kolega i reći vam da to nije uvijek idealno rješenje da se baš pod svaku cijenu nešto radi u europskom projektu. Francuska je sama napravila avion Rafal koji je vrlo dobar avion. Usporedite ga s Eurofighterom pa ćete vidjeti. Eto, e, možete li mi odgovoriti na ovo? Hvala. Mislim da većina primjedba i e, e, pitanja da su upućene gospodinu Aleksisu, pa ćemo možda vas onda prvog saslušati. Hvala lijepa. Hvala na svim ovim pitanjima. Što se tiče e, prvenstveno vojnih aspekata, tu ću prepustiti e, odgovor gospodinu Martiju jer se ja time ne bavim. Postavljeno je pitanje o suradnji između Europske obrambene agencije, dakle EDA i ESA. E, ta E, to, o tome treba odgovoriti gospodin Marti. Međutim, ono što vam ja mogu reći je da između EDE i komisije suradnja dobra, radimo na pripremnim radnjama. E, to je dobra suradnja, imamo zajedničke radne skupine. E, kolege iz agencije imaju stručno znanje koje je nama potrebno za pripremni rad. Dakle, to je suradnja koja se odvija dobro i radit ćemo na tome da se tako i nastavi prilikom e, provedbe pripremnih radnji. U protivnom nećemo postići one rezultate koje želimo postići. O e, inicijativama koje se sada vode, bilo da su bilateralne ili trilateralne inicijative, činjenica jeste da e, takve inicijative postoje među pojedinim državama članicama. Želimo da za vrijeme pripremnih radnji i općenito u našim radovima raditi na jedan koordiniraniji način e, od ovog europskog i naravno do toga neće doći od danas na sutra. Cilj nam je da ti programi e, budu podvrnuti istom pristupu kako bi se prilikom istraživanja izbjegla preklapanja, da se ne bi istovremeno istraživale apsolutne iste stvari. To je vrlo važno, no zato će biti potrebno vremena. Što se pak tiče zaštite privatnog života i upotrebe bespilotnih letilica, to je dobro pitanje. Mi e, želimo da EZA ima više ovlasti. Za sada e, će se dakle ograničiti e, tih 150 kg. Dakle, ta granica postoji jer ne može se intervenirati ako se radi o manjim e, o manjim letilica, jer većina letjelica ima manje od 150 kg, a bespilotna letjelica koja nadlječe bazen u vašem vrtu ima manje od 150 kg, što trenutno ne podliježe nikakvim zakonskim propisima, prema tome to je e, pitanje kojim se moramo pozabaviti, međutim, prethodno nam države članice moraju e, zato dati mandat vojni i civilni aspekti i pristup. Kao što sam rekao u mom uvodnom izlaganju, radi se o e, domeni gdje jedno ne možemo razdvojiti od drugog. Istraživanja su e, istraživanja na korist oba ta sektora moramo imati subvencije za jedan i drugi sektor jer ćemo na taj način postići ekonomije razmjera ali e, e, kao što rekao gospodin Heller, zapravo postoje tri ili četiri opće uprave u komisiji koje se time bave i koje su zato nadležne. Možemo na to gledati kao izvor problema ili pa kao nešto što je povoljno. E, mi pokušavamo koordinirati sve te opće uprave, a s vremenom ćemo, mislim, postići tu koordinaciju. Što se tiče kakav interes ima europska industrija da se koristi europskim programima, Točno je da kad se radilo o obranbenim pitanjima pa i o letjelicama u civilne svrhe, da je se sve to radilo na nacionalnoj razini. To je prvenstveno rezultat tradicija E, i e, povjerljivosti. E, tu često tvrtke nemaju interesa da kad se radi o civilnim svrhama razmjenjuju poslovne tajne. A često postoji i vrlo tjesna veza između proizvođača i glavnog klijenta, to je država članica. To su ipak tržišta koje funkcioniraju na posebniji način. Što se tiče proračuna, u svim državama članicama proračun se smanjuje. I e, stoga e, bi trebalo da Europska unija više intervenira. Međutim, ona ne može zamijeniti države članice, može samo nadopuniti izdvajanje država članica. Ne možemo nikako reći državama članicama da prestaju financirati istraživanje i razvoj. Ne, e, Europska unija može intervenirati samo kao dodatak zato što, kao što dobro znate, sredstva kojima raspolaže Europska unija također su ograničena. Redovito imamo kontakte s europskom industrijom kada e, radimo ove pripremne radnje. Mislim da ćemo ih moći dati primamljive ponude i budemo li to učinili onda će se e, europski industrijski sektor okrenuti prema tim programima. E, za sada moram reći da e, nije bilo previše suradnje jer u prvoj fazi nismo htjeli postići suradnju između 18 tvrtki, odnosno država članica. Htjeli smo da u prvoj fazi e, nekoliko država sudjeluje i to bi bilo sasvim u skladu s pripremnim radnjama. Međutim, neke države imaju poteškoća sa dobivanjem, e, s postizanjem konsenzusa. Zašto civilna uporaba bespilotnih letjelica još e, nije E, zakonski uređena jednostavno zato što ne možemo imati nadležnost na letjelicama lakšim od 150 kg. Što se tiče vojne uporabe, mislim da tu treba odgovoriti moj kolega. Što se pak tiče obilježavanja e, samih e, letjelica, razmišljamo o tome. Radi se zapravo o proizvodu, naročito malim letjelicama u civilne svrhe, koje moraju moći slobodno letjeti e, Europskom unijom, ali naravno poštivajući određena pravila. Prema tome ne isključujemo da se zapravo e, načine propisi o e, besplatnim letjelicama kao o robi to se tiče pak suradnje s eurokontrolom, odnosno korištenja europskog neba, to je također vrlo bitno pitanje jer kada razgovaramo s kolegama iz ESE, eh, i kada govorimo o tome da treba intervenirati e, po pitanju bespiletnih letilica lakših od 150 kg, jasno je da će trebati surađivati s eurokontrolom jer oni imaju puno iskustva s letilicama i oni su svakog dana na terenu, prema tome morat ćemo s njima surađivati. Koliko je se programa trenutno vodi, iskreno ću priznati da stvarno ne znam, ali provjerit ću pa ću vam dostaviti naknadno te informacije. Mislim da su ovo bile dakle glavni aspekti vezani za unutarnje tržište. Hvala. Hvala vam. Gospodin Žanjer Imerti, izvolite. Hvala. Da se nadovežem sa nekoliko vojno orijentiranih točaka. Prije svega, što se tiče broja programa. Mislim da bismo trebali uvelike razlikovati između ove tri kategorije koje sam spomenuo tijekom uvodnog izlaganja. Postoji, rekao bih, vrlo plodno, konkurentno tržište za najmanje dronove To nije slučaj za velike, složene sustave, a ono što donekle bi moglo na pogrešan put voditi je što se tiče e, segmenta se letelica srednjeg dosega došle do nekoliko pokušaja zajedničkih programa i trenutno za sada ti pokušaji nisu uspjeli. Ali radi se o cijelom slijedu inicijativa, a ne nekolicini inicijativa koje se istodobno odvijaju u istom smjeru. Tako da trenutno ono što imamo po pitanju razvoja, ne nabave, već novog razvoja za velike vojne sisteme, e, zapravo su samo dvije inicijative. Prva je spomenuta bilateralna, Francuska Velika Britanija za borbene letjelice, a druga je e, europski mail sistem koji trenutno uključuje tri države članice, Francusku, Njemačku i Italiju. I taj projekt zapravo ima ovu europsku dimenziju na kojoj sam ja malo čas inzistirao. Dakle, prioritet za nas u agenciji što je više moguće podržati taj program kako bi on uspio i kako ne bi propao poput dosadašnjih pokušaja. Što se suradnje Europske agencije za obranu čine, tiče i Agencije za sigurnost zrakoplovstva, imamo dugoročne zajedničke aktivnosti. Cilj je da s vojne strane dakle, vojne letjelice nisu nešto što EASA certificira. No ono što pokušavamo u našoj agenciji je uskladiti i doći do zajedničkog razumijevanja referentnog sustava, zajedničkih procesa u državama članicama kako bi se e, mogao isti pristup e, dobiti za ispravnost e, za letenje vojnih letjelica. Dobar način postizanja toga je korištenje civilnih procesa. Dakle, ne radi se o tome da, e, da EASA mora certificirati vojne letjelice, već da se ta dva svijeta, vojni i civilni, što je više moguće približe kako bi vojska mogla pokazati da je razina sigurnosti njihovih letjelica na istoj razini kao i ona civilnih. I to upravo zbog toga što ćemo mm, kroz kratko vrijeme dijeliti zajednički e, zrakoplovni prostor. Dakle, moramo pokazati da je sigurnost na jednakoj razini. Što se primjerice učinilo e, u ovom slučaju koji ste spomenuli? Dakle, temelj sustava je pretežno bio civilan, dakle tehnička ispravnost za letenje je procijenjena kroz civilne procese, a dodatno na to su certificirane i ove vojne karakteristike e, što su učinile države članice, njihova vojska kroz svoj nacionalni pristup. Da li će se ovaj sistem izabrati za e, sistem e, Mail ARPAS, to još ne znamo, nije odlučeno, no zasigurno ćemo pokušati uskladiti uskladiti to između svih država članica koje sudjeluju, ali na široj razini i na europskoj razini e, kako bi se e, za tehničku ispravnost za letenje mogao ovaj zajednički okvir, zajednički sistem primjenjivati. Imali smo pitanje o tome da se pretežno oslanjamo na američke sisteme što se tiče mail sistema. Da, to je stvarnost, barem trenutno gledano, nekoliko država članica e, nabavljaju te gotove američke proizvode jednostavno zbog toga što nema trenutno europske ponude takvih proizvoda. I to je ono sa čime se pokušavamo nositi kroz ovu multinacionalnu europsku inicijativu ponuditi, na tržište staviti i europska rješenja kako bi države članice mogle odabrati. Također, države članice bi tako mogli imati sistem koji e, ispunjava njihove nacionalne preduvjete, koji je konstruiran upravo sa tom svrhom, e, dakle što se tiče vojnih potreba, ali što se tiče sigurnosti, integracije, dakle cijelog niza e, zahtjeva koji se ne mogu primijeniti dakle, na jedan već konstruiran, dovršen sistem e, pritom misleći na ove američke i izraelske sisteme. Imali smo neka pitanja o dimenziji dvojne namjene. Postoji nekoliko načina da se pristupi tom pitanju. E, Prvi, tehnološki gradivni elementi. Ovdje zalazimo u jedno područje gdje većina tih gradivnih elemenata velikih ARPAS sustava jesu dvojne namjene. E, dakle, primjerice razvoj sustava protiv sudara, to nije nešto što je jedna vojna karakteristika, to je nešto što dakle, ima snažnu dimenziju dvojne namjene. Upravo zbog toga u agenciji surađujemo sa komisijom i sa zajedničkim poduzećem za SESAR. Tako da ti tehnološki gradivni elementi su u velikoj mjeri dvojne namjene. Regulatorni okvir je također u velikoj mjeri dvojne namjene, jer kao što sam već spomenuo, koristit ćemo ove sustave iznad europskog teritorija u istom zračnom prostoru kao i civilne letjelice, tako da moramo imati istu razinu sigurnosti. Treća stvar je primjena. Da li je ovakav sistem upotrebljiv i za nevojne namjene? Odgovor je svakako da. Kako bismo mogli imati jedan sistem koji nudi informacije pokrivajući veliko područje, od granične kontrole do nadzora nekih velikih mreža. To je nešto što se u SAD-u već provodi. Domovinska sigurnost to upotrebljava. E, dakle, koriste mail ARPAS sustav. Dakle, potreba očito postoji. Razina zrelosti da se tako nešto upotrebi i u Europi je ostaje otvoreno pitanje. pregovaramo sa potencijalnim civilnim korisnicima za ovakve velike sisteme, no trenutno odgovor nije jasno da. Postoji ovdje proračunska dimenzija, naravno. I moramo izdvojiti određeni dio proračuna za to, no eto, trenutno je to jedno otvoreno pitanje. Što se tiče pitanja o Galileu, da li bi se njime moglo nadzirati dronove? No što zapravo Galileo nudi je da nudi informacije za pozicioniranje. To je svakako komplementarno američkom GPS sustavu, ali Galileo nije sustav praćenja koji bi mogao pratiti bespilotne letjelice nad Europom. Da li bi signal Galilea mogao biti koristan za dronove e, i za njihovu navigaciju? Svakako da bi. To bi imalo smisla takve prijemnike koristiti dakle, u, europske, u europskom sistemu koji bi se temeljili na Galileu, a da li bi bio koristan za kontrolu cijelog sistema? Kratak odgovor je vjerojatno ne. Što se tiče činjenice da se ovdje bavimo praktičnim aspektom Arpasa, ne tehničkim segmentom, odnosno ne taktičkim segmentom, rekao bih da se zapravo i bavimo tim taktičkim segmentom, na trenutačno je reakcija država članica takva da možemo ovdje formulirati zajedničke vojne potrebe, no što se tiče same nabave sistema i nove tehnologije, radije bismo se odlučili za procese nabavke gotovih proizvoda. To bi moglo uključivati europske sisteme, jer neki već jesu na raspolaganju. I mi podržavamo države članice e, u tom usklađivanju zahtjeva, no što se tiče same nabave tu države članice za sada su odlučile se za nacionalnu razinu. No svakako imalo bi smisla e, okupiti na jedno mjesto tu svu potražnju i tako smjeriti nabavu. No to trenutno nije izbor država članica. Što se tiče ovog e, zanimljivog pitanja o oružanoj namjeni svrsi cijelog sustava. U ovoj fazi to otvoreno pitanje, još o tome nije odlučeno. Bit će na državama članicama da donesu odluku, očito je i to jedna mogućnost jer postoje sustavi s takvim sposobnostima. No ono što možemo reći je da trenutno niti jedna od tri uključene države članice u ovom programu ne barata, ne koristi naoružane bespilotne letjelice. Da li će odlučiti koristiti takve karakteristike? Vjerojatno bi to imalo utjecaja na konstrukciju budućih sustava što se tiče troškova, što se tiče mogućnosti izvoza i to bi sve sačinjavalo cjelokupnu odluku, no nije na našoj agenciji da donese takvu odluku, mi za to nemamo ovlasti. To je na državama članicama, radi se o multinacionalnoj investiciji koju financiraju države članice i koje će same odlučiti o tom vrlo važnom pitanju za budućnost. A ta odluka vjerojatno će se donijeti tijekom ove faze definicije dakle u nadolazeće dvije godine. Da odgovorim na francusko pitanje, na francuskom. Koliko europskih programa, sredstva na raspolaganju, pa mislim da sredstva koja su stavljena na raspolaganje za ovaj segment besplatnih letjelica su još uvijek nedostatna. Što se tiče teškoće o izradi programa u suradnji i realizacije tih programa, da, to je teško. Da li, zbog toga, da li to znači da trebamo odustati od suradnje i ne tražiti rješenja za uspješno vođenje takvih programa? Mislim da treba odgovoriti negativno, a to nas dakle vraća na prvo pitanje, na nedostatna sredstva koja nas primoravaju da iznalazimo adekvatna rješenja da e, ti programi besplatnih letjelica kao što je dron mal budu uspjeh. Jedan od ključnih e, zahtjeva za to sve jeste da e, postaramo da progresivna izrada tih projekata i ulazak novih država članica tog programa u ovaj program budu izvedeni tako da ne ugrozimo ovaj projekt. Dakle, njegov učinkovitost. Dakle, to će biti jedan od ključnih elemenata e, za ovaj projekt kojim će se baviti naša agencija. Dakle, trebamo naći ravnotežu između potražnje koja će doći od novih e, e, aktera i mjesta koje će moći zauzeti u novim europskim programima. Dakle, europska dimenzija tog programa, to jest najbolji najbolja industrija, najjača industrija u Europskoj uniji treba ući u ovaj projekt. Dakle, ne treba e, raditi, ne treba duplicirati ničije uloge, ne, treba jednostavno e, naći svako mjesto u ovom programu imamo apsolutnu potrebu za konkurentnošću a treba imati na umu da već na tržištu imamo slične proizvode, postoje slični proizvodi i naši projekti dakle će morati izboriti svoje mjesto. Toliko, hvala. Dame i gospodo i naši izlagači, zahvaljujem vam se na ovom sveobuhvatnom izlaganju, na odgovorima, pitanjima. Zahvaljujem što ste se pozabavili sa nekim e, brigama koje ste čuli od naših kolega. Prijeći ćemo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala. Witam częstego gościa e, podczas posiedzeń e, pod... Želim pozdraviti našeg redovnog gosta, njegovu ekscelenciju Mačeja Popovskog, koji je zamjenik glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje. Pod njegov dolaska danas jeste da nas obavijesti o e, neformalnom sastanku ministara koji je održan 2. i 3. rujna u Luksemburgu. Odmah vam predam riječ. Najljepša hvala. Kao što se to inače dešava ljeti, to je bio e, sastanak e, na kojem se moglo dobro raspravljati. Bile su dva zasjedanja, jedan je usredočen bio je dakle, na e, ishod sastanka vijeća iz lipnja, o čemu smo još razgovarali, a drugi o operacijama, tu se osobit naglasak stavio na EUNAV za sredozemlje. No, osvrnut ću se kasnije na to. To je bilo neformalan sastanak, dakle nisu doneseni nikakvi, nikakve odluke i naravno ova trenutna migracijska kriza je svima bila na umu. Radijska predstavnica je bila savršeno jasna, s tim u vezi nije željela duplicirati raspravu koja se drugdje vodila, dakle na vijeću za pravosuđe i unutarnje poslove, e, ministre se molilo da se drže pitanja koja se tiču zajedničke sigurnosne obrambene politike. Dakle, i e, UN i NATO su bili nazočni, glavni tajnik je bio tu u ovom večernjem dijelu, dakle tijekom večere, morao je kasnije ići, ali tu je bio i predstavnik NATO i u skladu sa određenom tradicijom tu je bio i bio je koji je predstavljao odjel za e, mirovne operacije što su e, države članice cijenile nakon njegovu nazočnosti i to je pokazalo kako je jaka i čvrsta suradnja sa objema organizacijama i sa NATO-om i s Ujedinjenim narodima. E, Uzgled sam želim reći da s NATO-om postoji jedna dobro e, etablirana navika suradnje i međusobnog pozivanje gostovanja s Ujednim narodima, to je isto tako praksa koja je uspostavljena 2003. godine i sve češće. Dakle, i što se tiče Ujednih naroda, očekujemo da EU Europska unija bude pozvana na, sam, na sastanak na vrhu o očuvanju, očuvanju mira koji će organizirati predsjednik Obama 28. E, rujna, tako da bismo trebali ovih dana dobiti to pozivnicu, odnosno ta pozivnica bi trebala biti upućena e, predsjedniku e, vijeća. No da se vratimo dakle na neformalni sastanak ministara, e, nećete biti iznenađeni da su ministri imali različite, različita stajališta glede ishoda i ambicije glede ishoda ovog sastanka. Naravno bilo je nekoliko dobrih rezultata, a naravno i puno je tu stvari koje su nadovezivale već na donesene odluke, donesene još 2013. E, godine. No, kao prvo imamo dakle sporazum i potvrdu da se nastavlja sa e, izradom nove globalne strategije i viska predsjednica je e, mogla raspravljati u Luksemburgu nakon na sljedećeg dana o tome. Dakle, onas se veseli suradnji i raspravi sa Europskim parlamentom i nacionalnim parlamentima i e, svima vama će e, iznijeti predstaviti tu novu strategiju, dakle počinje s parlamentom i onda će ići sa, u države članice e, na konzultacije, e, ona ima sasna korpera e, danas i imat će još dodatne konsultacije za sat vremena. Dakle, ciljevi su jasni, lipanj 2016. godine, to je jako intenzivno razdoblje konsultacija koje upravo u ovom trenutku i počinje dok ovdje razgovaramo. U tom kontekstu neki od sudionika sastanka su pozvali na e, izradu bijele knjige E, sve zajedničke sigurnosne obrambene politike, mislim da je prvi to spomenuo Michel Barnier, koji je u svojstvu savjetnika predsjednika Junkera za odbranu došao na taj sastanak, a e, tu se nadovezale neke države članice kao i Nizozemska, kao buduća država predsjednica vijeća, dakle izradili su određeno interesiranje za takvu ideju. Nije tu nikakvih odluka, niti zaključaka bilo, ali e, bilo je, zanimljivo je to zamijetiti i e, ovaj dom je iznio tu ideju u nekocini prethodnih e, narata Dakle, to ne bi trebalo zamijeniti globalnu strategiju u Uniji, ali naravno to bi mogla biti neka popratna akcija ako bude želje da se to napravi, naravno. Prelazim na inicijativu koju smo zvali Opremi obuči, koja je utemljena na političkom tekstu su zajedničkoj izjavi visoke predsjednice i potpredsjednice komisije o e, sposobnosti izrade kapaciteta i razvoja. Mi smo to zvali obuči opremi, što je preimenovano kasnije, u biti to je ista inicijativa, cilj je da se ojača naše partnere, da im se, da ih se osposobi da djeluju u kriznim situacijama i da evidentiramo dakle e, pomanjkanja u takvim situacijama i postojali su neki E, e, pravni i drugi razlozi zašto nismo mogli intervenirati i to sad treba e, inicirati. Naravno, raspravljali smo o tome i s vama prije netoliko vremena. Sada prelazimo na etapu implementacije. Mi, Europska služba vanjsko djelovanje, vraćamo se, odnosno obraćamo se državama članicama narednim tjednima i predstaviti im plan djelovanja, kako to sve pokrenuti. Zatim ima nekoliko naknadnih e, akcija koje izravno prističu iz ove komunikacije. Jedna od njih je izrada zajedničke europskog, zajedničkog europskog okvira za e, sektorsku reformu koju, koju treba predstaviti početkom 2016. godine. Jedan zaključak komunikacije je za, za komisiju službansko djelovanje da se iznađe mogućnost e, uspostave instrumenta za namjensko djelovanje. To je inovacija jer mi smo to radili, tu koristili neke tradicionalne instrumente, IDF e ili DCI, ili smo imali instrumente za očuvanje mira i stabilnosti, a ovo možda, možda moglo biti nešto treće, nešto novo. Dakle, povjerenici i skupina povjerenika koje se bave vanjskim djelovanjem će o tome raspravljati sredinom 10. mjeseca i nadam se da će odluka biti brzo donesena. Tako da možemo i zadovoljiti neka od očekivanja, jer znam na temelju razgovora s ministrima da ima veliki potražnje s takvim čim. Mnogi su ministri spominjali neke konkretne situacije koje se odnose njihove zemlje gdje je potrebno tako što, dakle, dodatne ulaganje u infrastrukture, e, ulaganja, e, oprema, dosta opreme, dakle, ma, evo konkretno što se Malija tiče ili Afričke republike. Međutim, to je u potpunom skladu sa zaključcima vijeća iz petog mjeseca i e, iz šestog mjeseca. Ovdje se radi o globalnom pristupu, odnosno globalnom inicijativi, dakle to uopće nije ograničeno na samu Afriku. Ovdje se govori o širom, širem polju primjene. Pitanje borbenih skupina ponovno pokrenuto, kao što je slučaj na svakom sastanku, ali ovaj, ovaj put je bio kontekst drugačiji, jer e, su Ujedinjeni narodi pokrenuti tu raspravu, rasprava za očuvanje mir, eh, odjel za očuvanje mira je nama SVD-u predstavio dokument u kojem se ukazuje na moguću uporabu borbenih skupina od strane Ujedinjenih naroda s mogućnošću, s mogućnošću refundiranja troškova. Imao smo preliminarnu raspravu neformalno, do sad nisu učenik zaključci, ovo je i dalje dosta e, senzitivna tema, kao što ste svjesni toga, ali ćemo se na to e, ponovno uskoro svrniti. Što se tiče industrije i istraživanja, evo upravo ste imali raspravu s komisijom i Europskom e, agencijom za obranu, nema ništa novo osim toga što svi e, željno dakle ishod e, one skupine E, koja e, se bavi pitanjem istraživanja i tehnologije, to je nešto obećava, Europski parlament je e, uključen u taj rad, tako da očekujemo rezultate početkom sljedeće godine. Te se nadamo da će pripremne radnje biti pokrenute 2017. godine. Prelazimo na operacije, dakle drugi aspekt bio, druga, druga sjednica tu su svi iznijeli svoje stajališta o vojnim operacijama u tijeku. Zatim se rasprava preusmjerila na e, pomorske operacije EU-a u sredozemlju, dakle EU-NAV za sredozemlje i tu tad je vijeć trebalo odlučiti da li da pređe ili ne na takozvanu e, drugu etapu pod mandatom EUNAV za sredozemlje. Tu odluka nije donesena jer to nije bio cilj, ali tada je bilo jasno da postoji širok e, e, široka suglasnost da, spređe, da se završi sa prvom fazom. I već je usvojilo procjenu situacije koju su iznijeli koji je iznio admiral Credendino koji je e, šef zapovjednik te operacije, a to je trebalo omogućiti da se donese formalna odluka e, o prelasku na e, etapu drugu sredinom, vjerojatno sredinom listopada. Dakle, ono što je preostalo, trebamo još potvrdu od država članica o o pravilno otvaranju vatre, dakle to trebamo vidjeti. 25. rujna ćemo imati još jedan sastanak uh, u Rimu i tu bi se mogli dobiti dodatne informacije. Što se tiče operativnog aspekta, možda je zanimljivo da vam kažem da, evo što sam čuo da Mirala Kredendina, postoji jedan prozor za, da, da, da ta operacija bude operativna. Um, I ako želimo preći na uh, fazu drugu, to treba biti načinjeno u prva dva tjedna rujna, rujna, jer ako budemo čekali duže, onda će doći zima i e, migratski tijekovi će svakako biti smanjeni, tako da će biti borba protiv krijumčara puno manje učinkovita, to je, to je logično. Dakle, očekujem da će e, odluke biti donesene jako brzo i postoje neke ohrabrujući znakovi iz Njorka, postoji nacrt rezolucije koji je Ujedinjena kraljevina kao autor e, predstavila. I mislim kako, je, kako su stvari stajale sinoć, barem e, vječ sigurnosti je bilo jako blizu konsenzus oko te rezolucije koja bi mogla čak i tijekom dana biti izglasana, ali to je nešto e, što ne mogu prejudicirati naravno. No to, to, to sam čuo e, i vidio iz izvješća od e, izaslanstava Europske unije. U svakom slučaju ide da Vijeće sigurnosti glasa o ovoj rezoluciji pred e, opštinu skupštinu naroda koja će započeti u ponedjeljak. i prijedlog od jedne, dvije države članice o mogućnosti da se posegne za instrumentima zajedničke sigurnosne obrambene politike kako bi se bavili e, migracijskim tijekovima, putovima kroz Balkan. Dosad ništa nije napravljeno, ali naši planeri moraju vidjeti do koje mjere bi to bilo učinkovito to je jako drugačiji sad kontekst, e, jer kad se govori o balkanskim putovima, tu se govori ili o državama članicama, gdje zemljska sigurnost obremena politika nije od koristi, ili o zemljama kandidatima koje svaka imaju svoje osobitosti koje moramo uzeti u obzir. Još jedna konkretna stvar, to je e, e, uprave sile u Srednjoafričkoj republici. Kao što znate, mi smo još uvijek prisutni u Srednjoafričkoj republici. Imamo tu našu savjetodavnu misiju EOM do sredine 2016. Međutim, države članice očekuju da će služba za djelovanje e, vidjeti što može učiniti glede budućeg rada i tu se razmatra o e, misiji poput EUTM-a, dakle misija obučavanja, e, misija koju imamo u Somaliji i Maliju, ali moramo vidjeti koliko je to izvodljivo, kak su uvjeti na terenu, kakav je politički proces koji je dalje u tijeku, jer prva E, stvar koja treba biti obavljena jesu izbori u Srednjoafričkoj republici i treba biti formirana nova vlada koja će sigurno imati stabilizirajući učinak na vojsku, a vojsku će onda moći biti norm, e, lakše obučavati na jedan tradicionalni i običajni normaliran način, no to je naš posao. I to je u biti sljedeći sastanak e, studenom ministara za ministre obrane a ima dakle 17. E, studeno nešto što su neke države članice spominjale jeste neizbježna rasprava o proračunu Europske agencije za obranu o tome se nije raspravilo u Luksemburgu, ali će sigurno biti tema kada se e, ministri sastanu na redovnoj sjednici u studenom. Hvala. Najprej hvala gospodine Popovski. Sada otvaram raspravu. Gospodine Gelar, izvolite. Hvala. Htio bih vam postaviti pitanje o rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Ako se ne veram, za drugu fazu naše misije to nam ne bi bilo potrebno. I jesam li dobro shvatio da Biste htjeli da ta rezolucija bude donesena za treću fazu, drugim riječima za teritorijalne vode i za iskrcavanje na kopnu. Da li e, isto tako e, želite neku vrstu konsenzusa, drugim riječima da nema prigovora s ruske strane, a isto tako e, zanima me kakva je procjena vezana za Siriju. možda je to neka vrsta mrkve, dakle nečeg privlačno, e, što znači e, da bi to možda bilo nešto što se bi nas e, privuklo da uđemo tamo, već smo aktivni u Libiji. <clears throat> Zanima me također kakva je situacija s Velikom Britanijom i eh, mogu li se oni možda složiti da se poveća proračun? Hvala. Gospođa eh, Gomeš. Hvala gospodine Popovski. Eh, postavit ću pitanje koje sam već danas postavila drugima ovdje, međutim vi ste ti koji nam e, obavještavate o tome što rade naši ministri obrane ili što oni ne rade. Stoga mislim da ste vi onaj koji najbolje može odgovoriti na moje pitanje. Prije svega mislim da sada imamo dva glavna e, problema, odnosno dva područja koja su najproblematičnija. S jedne strane priljev izbjeglica e, koji bježe i od sukoba i Sirije i naravno e, Iraka koji je usto povezan, kao i iz Libije. U Libiji, dakle u Libiji možda će vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijeti rezoluciju koja će nam omogućiti da idemo u teritorijalne vode, a naravno još uvijek postoji problem kontrole kopna. A to se ne može postići ne bude li postojala vlada koja za sada ne postoji. Podržavali ste Bernardina Leona i e, stalno je se činilo da će se uskoro potpisati sporazum, ali nakon toga bi uvijek došlo do nekih problema. li se Europska unija mogla obvezati da će osigurati sigurnost u Libiji i e, odalečiti probleme terorizma a, Izisa. Ne znam zašto Europska unija na tome ne radi. E, e, znam da to nije pitanje samo za ministre obrane, ali radi se o nečemu što bi mogla biti koordinirana vojno-civilna akcija i ništa nećemo postići u Libiji, ne budemo li davali neku vrstu vojne pomoći Libiji koja će omogućiti da se njihov sigurnosni sektor ponovno izgradi, jer bez toga neće biti vlade. Zatim pitanja Iraka i Sirije. Poznato je da e, je bilo mnogo obećanja na koje e, nisu dali rezultate. Govorili su o humanitarnim koridorima, zonama zabrane leta i tako dalje. Govore i o napadima iz Raka. U Iraku je to načinjeno, navodno je to bilo korisno, to su mi rekli prije dva tjedna u Iraku, ali to samo iz obrambenih razloga nije to bilo u službi nikakvog pokušaja da se iskorijeni ISIS. Ja sam to pitanje postavila našim ministrima obrane i ministre vanjskih poslova, pa gdje je koordinacija Europske unije? Vidimo da neke države članice koordiniraju neku vrstu koalicije, ali ne koordiniraju se međusobno kada se radi o obusi onih koji su na terenu ili onih koji pak nisu na terenu jer iračka vojska ne postoji iako e, neke od naših država članica navodno obučavaju iračku vojsku. Što je pak s pešmergama? Dajemo im određenu količinu opreme, ali ne drugu, dakle nema koordinacije. Čak ni kada se radi o humanitarnoj pomoći nema koordiniranja, a to bi bilo stvarno ključno. Tu bi se situacija poboljšala za te ljude. E, čemu obećavati e, kršćanskim zajednicama. Ponešto smo im eh, poboljšali eh, životne uvjete, nisu više u šatorima nego u kontejnerima, ali ako nema škola za djecu, eh, jedino što ljudi mogu napraviti je od tamo odu. Ništa ne koordiniramo. Niti osnovnu diplomatsku aktivnost ne koordiniramo. Znate li primjerice da Bagdad i dalje plaća plaće vojske koja je u Mosulu i to tako e, oni imaju novce za insin. <clears throat> To je recimo <clears throat> Bagdad koji je isti koji je naš koji ne plaša e, Peš e, Merge e, iz iračkih sigurnostnih snaga u kurdskim područjima. A gdje smo mi tu? Kakve su to sigurnosti i obrana? Ljudi koji rade za sigurnost i obrambenu <clears throat> uopće ne rade ništa za sigurnost i obranu za na tom području što je naravno važno i za našu sigurnost i obranu. Ne rade ništa ni protiv Izisa. O kakvoj mi dakle govorimo sigurnosti i obrani? <clears throat> Ministri zapravo sprečavaju ono osnovno, a to je koordiniranje u okviru Europe, jer bez toga nitko naravno neće dobiti ovu bitku. I za kraj, Ranije sam također e, pitala tehnokrate, birokrate iz komisije. Možemo li dopustiti državama članicama kao Velika Britanija da naoružavaju bespilotne letjelice i ubijaju ljude, a da pritome ništa ne kažu pa to je očito protivno ljudskim pravima, protiv međunarodnog prava, protiv temeljnih ljudskih vrijednosti, a mi samo sjedimo skrštenih ruku i ne radimo ništa. Hoće li i druge države članice e, učiniti to isto? Hvala sada gospodin Marek Jurek ima riječ. Puno vam hvala. Mene bi zanimalo e, da nam date maksimalan broj informacija o prijedlogu rezolucije Ujedinjenih naroda. E, zaista me najviše zanima sadržaj te rezolucije. Isto tako, nadovezujem se na pitanje Ane Gomeš. Čini mi se da naši partneri sa sjevera Afrike bi e, morali shvatiti da pred sobom imaju vrlo jednostavan izbor ili će nam pomoći u borbi protiv terorizma ili će e, postati središte priljeva migranata sa sjevera Afrike. Hvala, gospodin Arnaud Danjean ima riječ. Prvo pitanje je zapravo pitanje koje se nadovezuje onome što je rekla Ana Gomeš E, u Iraku interveniraju različite europske države na različite načine. Jedni vojnom intervencijom, drugi obučavaju, treći rade e, sve pomalu. Gledamo kakva je situacija vezana za koordinaciju akcija u Kurdistanu, u Iraku. Ima li koordinacije po tom pitanju? Mislim da je visoka predstavnica E, bila sklona tome da dođe do većeg koordiniranja među Evropljanima kako se takva preklapanja ne bi ponovila. Drugo pitanje odnosi se na Tursku. E, ne tiče se e, samo pitanja obrane, već i ministra vanjskih poslova. U svakom slučaju, Turska je država koja ima status kandidata za ulazak u Europsku uniju u Bosni su se bitno angažirali i vodili e, značajnu ulogu. E, govorili ste o tome da e, imamo dobre odnose sa NATO savezom, a Turska je članica NATO saveza. Turska ovdje donosi jednostrane odluke o izbjeglicama, o ofanzivama protiv Kurda, isto tako ulazi kopnenim snagama u Irak. Sve to je po mom mišljenju prilično suprotno našim interesima. Razgovaraju li ministri o tim temama te na koji način mi možemo ukazati Turcima na to da e, ovakvi stavovi nisu u skladu s državom članicom, e, s državom kandidatom za ulazak u Europsku uniju. Nadalje, pitanje vezan za problem o premiju Bući. Rekli ste da sredinom listopada se trebaju sastati ministri kako bi se dogovorili oko toga da se uspostavi specifičan instrument o e, e, tom e, programu i njegovu financiranju. Kako će uloge igrati vijeće i komisija prilikom izrade proračuna za e, program opremi i obući. Naime, to je i jedan od rijetkih konkretnih rezultata e, razgovora na ministarskom nivou kojeg možemo očekivati. Hvala. Gospodin Kijeza ima riječ. Hvala. Predsjednice, ja želim postaviti nekoliko kratkih pitanja. Možete li nam reći kakva je situacija u Libiji danas? Ono što je napravljeno u posljednjih šest, sedam mjeseci, što je e, napravio Bernardino Leone i gospođa e, Mogherini, e, to je nešto gdje trebamo riješiti ove probleme koje smo napravili. U protivnom treba izaći iz svega ovoga. Drugo, operacija e, na e, sredozemlju. E, trebali bismo imati rezoluciju njenih naroda kako bismo bili učinkoviti. U protivnom, opet iz svega toga ništa. A želim se također nadovezati na ono što je rekla kolegica Gomeš o Kurdistanu u Iraku što mi stvarno radimo tamo. Koliko mm, koliko ja poznajem situaciju, zaista se slažem s onom što je rekla kolegica Gomeš, a to je da moramo zapravo malo sumnjivije pregledavati ono što se događa u iračkoj vladi, kakva je situacija vezana za Iran. I moramo vidjeti što je s onima koji obećavaju mir e, kršćanskoj manjini koja je u Kurdistanu. Što se može napraviti s pešmergama u Kurdistanu koji se bore? Što može napraviti Europa i koje države u tome sudjeluju? E, znam da Italija šalje osobe koje obučavaju ali e, zanima me što Europa radi na koordiniran način. Hvala, gospodin e, Frunzulika. Nadam se da sam danas dobro izgovorila vaše ime. Jako dobro ste ga izgovorili, hvala. E, zapravo se čita baš kao što se piše. Kolega Popovski je ovdje e, govorimo o operaciji EUNAFOR e, u sredozemlju. Dame i gospodo, pratimo što se u Europi događa ovih dana prilikom vala migracija koji pristiže naročito preko Balkana. E, EUNAV Med je pokrenut ili je možda tek odlučeno da se pokrene sada druga faza. To su odlučili ministri na sastanku u Luksemburgu. Dakle, da se mogu presresti e, brodice, boriti prije krijumčara, čak i e, uhapsiti krijumčare. E, potrebno je ići dalje, potrebna je i treća faza. Ta će misija trajati godinu dana nakon što se postigne puna puna operativna faza. Dakle, misija se treba proširiti i na Egejsko more. Ne treba biti samo na sredozemlju. Moramo e, predložiti onima koji donose odluke da odluče da se misija proširi na Egejsko more, na Tursku obalu, na Grčke otoke. U protivnom ćemo vidjeti da će doći priljev novih valova migranata u Europu. Nemamo još uvijek pravu strategiju o tome što ćemo napraviti u toj situaciji. Dante su nove deklaracije njemačkog ministra unutrašnjih poslova. Rekao je da se trebaju postaviti ograničenja jer Europa ne može prihvatiti baš sve ljude s ovog svijeta, što je stvarnost. Jako je dobro pomoći osobama koje traže azil, ali ne i ekonomskim migrantima. Većina njih jesu ekonomski migranti. Vraćam se na situaciju do koje je došlo, a nitko ništa o tome nije rekao. Mi, evropljani, smo e, zapravo se našli u situaciji gdje nas je priljev migranata iznenadio. Pa gdje su bile naše obavještajne službe? Gdje je koordinacija među pojedinim obavještajnim službama u Europi? Jer obavještajne službe bi trebale neke stvari najaviti unaprijed. Postoje desetine, da ne kažem stotina mreža za krijumčarenje migranata. Ima na desetine tisuća vodiča koji prevoz vode migrante, a mi odjedanput kažemo da ništa nismo ranije znali. Kako to da smo se, u, od nas je to u potpunosti zateklo? Pa gdje su naše obavještajne službe? To su organizirani valovi migranata. Ima jako puno novca koje zarađuju ti krijumčari. Na milijarde eura koje izvlače od tih e, siromašnih ljudi koji u velikim brojevima dolaze u Europu. Moramo se također zapitati, a gdje su naše obavještajne službe? Kako su se one koordinirali na tom planu? Pa to je trebalo znati e, prije nego što se rasplamsao taj val migranata koji je pristigao u Europu. Hvala, imam i ja dva pitanja vezana za ovo što ste vi rekli gospodine Popovski. Prvo pitanje je e, taj e, dokument e, kojim se govori o financiranju bojnih skupina, to te, te materijali iz, izradio su Ujedinjeni narodi. E, to je vrlo složeno u odnosu sa poveljom, poveljom Ujedinjenih naroda. Znam e, da će neke države članice individualno tu, e, tu financirati. A drugo, što je s bijelom knjigom? Hoće li bijela knjiga biti prioritet, jedan od prioriteta misosemskog? predsjedništva. Jesu li se ministri dogovorili da ćemo sada preći na ovakvu vrstu postupka? Dakle, kakav je odnos između pokušaja da dođe do revizije europske strategije e, sigurnosti i kako se to odnosi na zaključke vješta? i vijeća. Izvolite, veliposlaniče Popovski. Hvala vam lijepo. Pokušat ću grupirati malo pitanja. Prije svega na MED, eh, UN i dalje faze. Možda nisam bio potpunosti jasan. Dakle, nama nije potrebna rezolucija vijeća sigurnosti kako bismo prešli u fazu 2. To je očito, to nitko ne dovodi u pitanje. Za neke druže, države članice iz ustavnih razloga to bi bilo lakše, no one su spremne donijeti tu odluku. Službenu odluku još treba donijeti, no to će također biti učinjeno. Da, postoji rezolucija, to bi svakako pomoglo onim zemljama gdje je potreban parlamentarni pristanak, ali to nije službeni, dakle, preduvjet. Kako bi se prešlo u fazu 3 počelo djelovati u libijskim teritorijalnim vodama ili na kopnu po potrebi, rezolucija bi za to bila nužna, Ne želim nagađati previše o konačnom tekstu jer to nije još dovršeno. Druge članice vijeća sigurnosti bile su donekle otvorenije u proteklim danima. Ne želim nagađati niti oko razloga iza toga, ali bilo je tako. I glavna rasprava vodila se prije svega oko mjera koje operacija treba provesti, ako me sjećanje ne vara. Formula koja je zamišljena bila je da se povezamo, potrebimo mjere koje odgovaraju okolnostima. Dakle, nećemo reducirati operacija može cijeli niz mjera upotrebiti, ali upotrebljene bi bile one koje odgovaraju okolnostima. Drugo otvoreno pitanje koje je još otvoreno e, za raspravu s nekim članicama e, titulo se pogledlje sedmog povelje Uena No prema našim izvještajima te prepreke nisu bile ništa toliko znatno i nadam se da će glasanje biti provedeno čak i tijekom dana, to smo čuli sinoć, i da će rezolucija biti usvojena. To smatram da je ohrabrujuće, kao što sam rekao, vremenski okvir, faza 2 trebala je početi mm, prvim danima mm, desetog mjeseca zbog vremenskih uvjeta. Dakle, operacija može biti učinkovita samo prije početka zime, to je jasna procjena vojnog vrha. A faza 3, prelazak u fazu 3, za to bi trebala također posebna odluka vijeća, što je jasno e, rečeno država članica. Kada će do toga doći, to je doista teško reći. E, uz to bi bio potreban pristanak Libije što nas ponovno dovodi do političkog procesa unutar zemlje ili između dvije frakcije. Rokovi dolaze i prolaze, posljednji je bio 21.9. Ono što smo od Bernardina Leona čuli, tekst dogovora o uspostavi vlade nacionalnog sporazuma je spreman sa nekim prazninama, primjerice imenom premijera no sve frakcije još uvijek to moraju odobriti, a sve nisu bile na to spremne. Međutim, on je svoj dio posla odradio, sporazum je spreman, što bi naravno novi zamah, novi potice stvorilo i omogućilo nam da se ozbiljnije počnemo baviti sljedećom fazom. Dakle, razdobljem nakon stvaranja ove vlade nacionalnog sporazuma. Tako zbog toga što do sada nismo imali vladu, nismo mogli dugoročne planove raditi, ali ono što smo učinili prije već određenog vremena je da smo stvorili malu čeliju za planiranje koji iz Tunisa operira, jer je odande izaslanstvo evakuirano iz Tripolija je prebačeno u Tunis. Dakle, ta mala ćelija za planiranje e, sadrži članove država članica i naš i one podržavaju UNSMIL. To je svojevrsna jezgra ljudi koji imaju nužna e, znanja da isplaniraju kako pomoći novoj libijskoj vladi počevši sa stabilizacijom u Tripoliju nadalje. No, sa mnogima od vas smo već raspravljali o tome i u prošlosti, dok smo još bili ondje prisutni kroz svoju misiju granične ponoći, znate da je glavni problem bio nedostatak sugovornika, oni koji donose odluke. Njih nije bilo. Dakle, jezgru te misije za graničnu pomoć smo i dalje stavili u misiji, moguće je reaktivirati, ali situacija će ovisiti o razvoju događaja u zemlji, budući naravno da mi ne želimo sami ništa nametati i bilo kakvi planovi o ponovnom uspostavljanju sigurnosti na libijskom tlu su nešto što je nužno dogovoriti sa libijskim tijelima vlasti. Nemam puno što za dodati što se tiče rezolucije. Eh, angažman u Siriji i Iraku Dakle, tu nema jednoobraznog prisustva Europe kao takve visoke predstavnica je velike uključena u politički dio posla sa koalicijom, dakle načelno je prisutna na sastavnicima na visokoj razini, a suradnja na radnoj razini također je dobra. Koordinator general Allen je prije dva dana bio u Briselu, jučer. I u kontaktu smo, na države članice su te koje odlučuju e, da li će se i kako će se uključivati, da li kroz obuku ili kroz doprinos e, samim vojnim aktivnostima, ali Europska unija sama nema konkretnu ulogu, iako smo i mi dalje u kontaktu sa iračkom vladom i kao donator. Dakle, ne radi se ovdje u redovnom slučaju zemlje u razvoju, no uglavnom se svodimo na humanitarnu pomoć, iako nismo ograničeni samo na to. Isto tako imamo i odnos s određenim naravno ograničenjima, odnos e, sa autonomnom e, regijom Kurdistana. Već krajem prošle godine visoka predstavnica je donijela odluku da i ondje budemo prisutni i da to bude u Erbilu gdje imamo maleni ured. Neće se raditi o izaslanstvu jer se ne radi niti o neovisnoj državi. No željeli smo biti prisutni na terenu i ostvariti izravan odnos sa kurdskom vlasti jer je to važan važan čimbenik u stabilizaciji situacije. Što se bespilotnih letjelica tiče, možda ću se ponoviti jer sam već to rekao, no nema europske politike o korištenju letjelica. Tu tehnologiju možda razvijamo, e, raspravili ste o tome malo čas, ali ne postoji unificirana politika Europske unije o njihovom korištenju. Irak i Sirija, tome ministri obrane nisu raspravljali. Spomenuta je Sirija u kontekstu migracijske krize, no konkretno se o tome nije raspravljalo. Turska je svakako ključni partner s kojim imamo vrlo intenzivan odnos. Nije uvijek lak, no prirodno. Kontakti na visokoj razini i dalje su aktualni, imali smo nekoliko posjeta povjerenika, uključujući visoku predstavnicu. izaslanstvo vijeća je također posjetilo Tursku i održavamo taj bliski odnos i razgovaramo o cijelom nizu odluka koje je turska vlada u zadnje vrijeme donijela, osobito što se tiče situacije u blizini Turske. Još smo imali neka pitanja. obuka i opremanje. Koji su sljedeći koraci? Spomenuo sam internu raspravu između unutar kolegija povjerenika, ne na razini vijeća. To je važno jer komisija je ta koja mora dati prijedlog. Prijedlog za potencijalne nove instrumente i visoka predstavnica će o tome raspraviti sa kolegama, radi se i o tajmingu, dobrom trenutku, jer komisija mora odlučiti kada to prezentirati. No dobivamo mnogo pitanja i poticaja od država članica da na tome radimo što je brže moguće. Dakle, i to je važno, pripomaže kako bi komisija donijela odluku, a pretpostavljam da bi to zatim trebalo običajni redovni zakonodavni postupak slijediti. Ukoliko se radi o instrumentu, novom instrumentu, e, on će biti dalje financiran iz proračuna, neće biti neki van proračunski, ali ne želim prejudicirati smo te konkretne detalje, jer smo tek u početku rasprave. Postoji veliki interes potražnja e, za time. Koordinacija između obavještajnih službi uvijek je na dobrovoljnoj razini, nemamo nijakav mehanizam koji prisiljava nekoga na razmjenu eh, obavještajnih informacija. Imamo jedan eh, kontrolni centar gdje su predstavljene nacionalne obavještajne službe, ali oni razmijenju ono što žele. I tu nisam u položaju reći koliko su mogli dati e, pravovremenog ranog upozorenja što se tiče migracijske krize. Pitanje o prijedlogu UN-a i o vezi sa poviljem UN-a, to mislim da nije toliko političko pitanje. Oni su na umu imali mogućnost na jedne vojne grupacije, slično kao što se mogu odašiljeti nacionalni kontingenti je pokriva UN u skladu sa uspostavljenom praksom. Razlika bi bila o tome što bi se radilo o vojnoj skupini, multinacionalnoj, a ne nekom nacionalnom kontingentu. Ponovo postoji cijeli niz pitanja, lanata povedništva, autonomnost donošenja odluka europska. Dakle, to je svakako zanimljivo i zatražili smo jednu stručnu skupinu da se sa time pozabavi i izvijesti o tome. No, UN dobro zna da to nije tako jasna očita situacija i to je jedno pitanje koje je donekle osjetljivo. Što se bijele knjige tiče, mogu samo ponoviti ono što je rekao nizozemski ministar obrane, vaš bivši kolega parlamentarac, odnosno kolegica, da bi bila spremna time se pozabaviti tijekom nizozemskog predsjedništva, naravno u suradnju e, visoke predstavnice, jer je ovo pitanje obrane. Tako da pretpostavljam da će nizozemska ministrica i visoka predstavnica raspraviti to e, tijekom prije nadolazećeg predsjedništva, uvijek dolaze takvih bilateralnih sastanaka e, prije nego što zemlje preuzme predsjedanje, no još uvijek taj odnos između rada na nove globalne strategiji i neke potencijalne e, bijele knjige, dakle o tome nije donosna nijakva odluka, to je nešto što je još potrebno pojasniti. Još jedno dodatno pitanje imamo od gospodina Galera. Da, u svom odgovoru dotakli ste se misije granične pomoći Tunisu. Neki od nas su nedavno bili u Tunisu po drugom poslu parlamentarnom, no također mi je postavljeno pitanje da li bi se moglo reći da je taj mali tim e, sada na tuniškoj strani, a, dok oni rade na žuriranju svoje granične kontrole sa Libijom i Alžirom, da li bi se možda moglo e, i tu dužnost im dodati da im pomogne u radu na tome. Njemački ambasador mi je rekao da, je, da njemački policijski tim također pruža pomoć, da svi ti individualni napori možda bi mogli biti koordinirani i e, tako se dobiti više. Da li se o nečem raspravlja, da li se planira nešto E, rado bih da je tako, jer s libijske strane konačno imamo također pravog partnera s kojim možemo razgovarati i moglo bi se otvoriti to pitanje ponovo. E, mislim da tu ne bi došlo do proturječja, već da bi to bila jedna e, komplementarna aktivnost. Hvala, Marek Jurek. Hvala. Poslaniče, ovo što ste nam rekli o djelovanju na sredozemlju jako je umirujuće. Imajući na umu strukturu tih, e, tog djelovanja, dakle, odluke koje je donijelo vijeće na izvanrednom sastanku u srpnju, primjećujem da je od samog početka bilo riječi o o, o fazi koju vi nazivate trećom fazom. I ovo što nam sada rekli, ne spominje se nikakav datum, nikakav rok glede te zadnje etape. Trenutno se govori o drugoj, ali ne spominje se ništa kada je riječ o trećoj. Naši govornici ne odgovaraju na pitanje koje im postavljamo o datumima. EU unija uskoro će predstaviti svoje zahtjeve, iznijeti svoje zahtjeve državama članicama, no s druge strane Unija ne radi ono što bi trebala kako bi zašla našu sigurnost. Naravno, vaša osobna odgovornost tu nije dovedena pitanje, jer vi nam samo predstavljate stavove ministara, no ipak to nije dovoljno. Što se se tiče, stvarno možemo, moramo vidjeti da li možemo upotrebiti tu prilično skromnu prisutnost kako bi se to pojačalo i kako bi se proširio izvorni mandat. U prošlosti tuniška vlada nije bila osobito spremna na prihvaćanje pomoći, možda su se stvari promijenile nakon dva teroristička napada. Znam i da je Njemačka aktivna, da bi bila spremna uključiti se u raspravu, no mi moramo odlučiti o budućnosti te osnovne jezgre malene koje imamo i šire razmišljati što učiniti, kako ju upotrijebiti u jednom širem kontekstu. Dakle, ne samo da se svodi na nadzor i pružanje pomoći na libijskim granicama. Naglasio bih samo što se treće faze tiče, dogovorenje postupak, još uvijek nam je potreba procjena operativnog zapovjednika, odluka vijeća i teško je reći kada bi do toga doista moglo i doći. Hvala. Mm, operativni zapovjednik će biti u prosincu na našem sastanku pod odbora. Nemamo još fiksni datum, no radimo na tome. Molim vas kratko samo. Da, rezolucija Vijeća sigurnosti za fazu 3 nužna je za vlade i kako bismo dobili onda vladu, mogli bismo biti proaktivni. Dakle, sa Turskom se bavimo o slučaju nedavnom e, turskog broda punog oružja koji je otkriven blizu Nizorate, odnosno u tom smjeru koji je putovao. Poznajem slučaj, no ne znam da je kod Marša posebno došla u tom smislu. Hvala vam. Time zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujemo gospodinu Popovskom, zamjeniku glavnog tajnika. Da li još ima kakvih pitanja? Ukoliko ne, zaključila bih ovo zasjedanje. Sljedeći je sastanak 1. listopada. Hvala.